Vamos allá. Buenos días, bonjour a tous et à toutes. Dobar dan, dobro jutro svima. Molim vas za pažnju kako bismo mogli započeti. Budući da je vrijeme kao i obično od iznimne važnosti. Nije ovo prvi put, već e, to radimo više godina. 2009. do 2010. godine za vrijeme ovog saziva parlamenta smo ustanovili ovu praksu da udružujemo zastupnike iz 28 nacionalnih parlamenta i iz Europskog parlamenta kako bismo vidjeli razvoje, trenutnu situaciju sa ciljevima koje smo si postavili na području slobode, pravde i sigurnosti kao što je to upisano u ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Stoga mi je ponovno vrlo drago kao predsjedavajući odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove što vas mogu ponovno ovdje pozdraviti na ovaj e, interparlamentarni sastanak. Na interparlamentarnu konferenciju koju ja smatram dolazi u dobrom razdoblju i koja bi nam trebala omogućiti da spravimo prioritete i buduće razvoje na području slobode, pravde i sigurnosti, što treba napraviti e, isto tako i vijeće i komisija što se tiče takozvanih smjernica vezanih uz nastavak takozvanog stokomskog programa koji je na snazi u proteklih pet godina, a koji je usvojen pod švedskim predsjedništvom u prosincu 2009. godine. Ovdje smo dakle kako bismo pomogli čelnicima država i vlada da usvoje te strateške smjernice. Pozdravljamo 39 e, zastupnika iz 24 nacionalnih e, domova koji dolaze iz 18 država članica te 4 ne države Europske unije. To je pokazatelj zanimanja koje imamo kako bismo razmijenili naša mišljenja između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta što se tiče e, nekih od najvažnijih tema. Stoga, samo kao početak, e, s vama bih podijelio neke najave, ima ih tri. Jedna, jedna promjena u zadnjoj minuti na ovom dnevnom redu. Kao prvo, gospodine Presa Fernandez je prvo trebao govoriti na ovom dijelu sjednica. Gospođa Represa Fernandez, ona nije mogla doći, za, za gospodin Represa Fernandez će biti zamijenjen sa gospodinom Jose lopez Garidom koji je zastupnik odbora za pravosuđe Doma zastupnika e, te e, član zajedničkog odbora za europske poslove u Cortes Generales. Zatim, umjesto ministra Varbiciotisa, koji također nije mogao biti prisutan, e, ćemo imati gospodina Anatasiosa Busiosa koji je glavni tajnik ministra za pomorstvo Grčke republike. I isto tako gospodin Salvatore Jakolino i baronica Lutford neće moći biti ovdje, te će njih zamijeniti Birgit Zipel, dakle zastupnica Europskog parlamenta. Ja također vam želim najaviti lingvistički e, režim za ovaj sastanak. Imat ćemo 23 jezika Europske unije, što se tiče dakle usmenog prevođenja, e, kao i srpski, turski te albanski. Današnji sastanak je koorganiziran sa grčkim parlamentom koji trenutno ima rotirajuće predsjedništvo ovog semestra e, Europske unije u okviru parlamentarne dimenzije grčkog predsjedništva e, vijećem Europske unije i stoga mi je iznimno drago što ću supredsjedavati ovim sastankom sa gospodinom Kirijakos Virvidakisom. Virvidakisom, ispričavam se, gospodinom Virvidakisom, predsjedavajući stalnog odbora o javnoj upravi, javnom redu i pravosuđu Grčkog parlamenta. Gospodine Virvidakis, izvolite, pred vam riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Govorit ću na grčkom. Kao prvo bih htio reći da sam e, se prije zvao Bir Bidakis i zatim se promijenilo. Među vremenu vi ste me osnovili sa starim imenom, to je vrlo drago. To mi je vrlo drago. Želim vam izraziti dobrodošlicu, na ovom zajedničkom sastanku e, odbora za pravosuđe unutarnje poslove različitih parlamenta koje organiziramo zajedno sa Europskim parlamentom. E, Grčka je po peti put preuzela predsjedništvo vijećem i to u jednoj odlučujućoj fazi za Europsku uniju. U jednom razdoblju gdje postoje velike sumnje oko toga E, što znači, što znači europske politike. Europske politike se prerađuju trenutno, a zatim nam u svibnju predstoje i europski izbori. Također smo preuzeli predsjedništvo u jednom odlučujućem trenutku što se tiče sigurnost pravde, pravde i pravosuđa kratko prije kraja e, primjene stokomskog programa sada treba ustanoviti nove prioritete i to, to moramo raspraviti uzevši u obzir e, sastanak na vrhu u lipnju. Ovaj sastanak se nastavlja na sjednicu koju smo održali u Ateni i tu doista želimo izmijeniti ideje između različitih parlamenta, želimo dati e, konstruktivan doprinos s ovom sjednicom, to je u ukupnoj razmjeni mišljenja. Područje slobode, pravde i sigurnosti je nešto što je važno u okviru europskih integracija, ali trenutno vlada nesigurnost. I e, isto tako se vrši snažan pritisak na države članice zbog gospodarske krize. To je prijetnja daljnjem radu na ovom području. Raspravit ćemo i razna, razne pravne inicijative koje su već poduzete. I ja sam siguran da u nadležnim odborama naših parlamenta će se sigurno također razgovarati o tome, posebice što se tiče uredbe Europola. Već smo ranije imali priliku razmijeniti gledašta e, s Europskim parlamentom. Imali smo i izvjestitelja Europskog parlamenta koji nam se obratio, gospodina Samera. E, imamo već, već odgovornost za polaganjem računa zbog ugovora iz Lisobona i zbog toga se ustanovila ova suradnja sa nacionalnim parlamentima i dakle s Europskim parlamentom. Mi kao parlamentarni zastupnici sada moramo naći e, načina kako doista možemo uspostaviti e, dobru učinkovitu kontrolu nad tom organizacijom, a da istovremeno ne sprečavamo e, njegov rad i tako dakle ne prestupimo e, granice parlamentarne kontrole. Što se tiče uredbe o e, Europskom javnom tužiteljstvu, 13 nacionalnih parlamenta su ovdje najavili zabrinutost zbog subsidijarnosti, dakle pokazali su žutu karticu toliko se pokazuje da nacionalni pamenti što se tiče sadržaja i postupka donošenja tog dokumenta da, su vrlo, da ih to vrlo zanima. Izbliza prate rad komisije i zbog tehničkih razvoja na području interneta došlo je do važnih promjena u našem svakodnevnom životu. Predstoje nam novi izazovi i e, s time se moramo znati nositi. Tako, isto tako i na primjer e, sigurnost e, zaštita osobnih podataka, sigurnost privatnog života, to su pitanja koja nas sve više zaokupljaju. Na kraju mog uvodnog govora htio bih također naznačiti da postoji jedna važna, još jedna važna tema za Grčku, to je migracija. To je tema koja dovodi do razdora, do problema među grčkim građanima tokovi e, migranata se prije svega tiču onih država članica koje se nalaze na vanjskim granicama Europske unije. One pate među ostalom isto tako od e, gospodarske recesije i nezaposlenosti. Naravno da, ovdje, ovdje, da se ovdje postavlja jedno važno humanitarno pitanje, no isto tako e, imamo i samu humanitarnu krizu unutar tih država, a imamo isto tako i, i probleme vezanih u sigurnosti. Sve je to još se pogoršalo zbog gospodarske krize. Nekontrolirani tokovi migranata e, prema Grčkoj su djelomično doveli do vrlo drastičnih, dramatičnih reakcija koji su zapravo suprotni e, temeljnom karakteru Grka. Mi smo inače vrlo otvoreni, imamo razumijevanja za e, ljudsku patnju. To je dakle e, nešto što je suprotno i našim tradicijama. Naš narod je bio nekoć i narod koji je krenuo u tri različita toko migranata sada opet vidimo da se radnici sele iz Grčke zbog nezaposlenosti krize. Brojke su zastrašujuće i zasigurno e, možemo reći da je ta situacija dramatična. Na južnim graničnim područjima Europe se svakodnevno odvijaju tragedije. ja sam uvjeren u to da ćemo tijekom sjednice e, dobiti i još više informacija o tome, dakle o ilegalnoj migraciji, što se tiče dimenzije koja obrađuje tu temu poput humanitarne krize i to nas naravno ne može ostaviti ravnodužim. To se tiče e, svih država članica europske obitelji. Područje slobode, pravde i sigurnosti je vremenski gledano važan cilj za Europsku uniju. Mi, parlamentarni zastupnici, moramo se osigurati da to važno pitanje da tu ostvarujemo i dalji napredak te da ne nazadujemo što se toga tiče. Hvala. Thank you, Mr. Bividakis. Hvala gospodine Bividakis. I predlažem da bez daljnjeg odlaganja prilazimo na prvi panel, prvi krug eh, razmjene gledišta. To je nešto što će trajati nekoliko sati, to je točno do 11 sati. To je e, sjednica gdje gledamo kakva će budućnost biti Europola i kako razviti europsku e, unutarnju e, sigurnosnu strategiju te pojačati policijsku suradnju. Tako što ćemo pobliže pogledati policijsku suradnju u Europskoj uniji. Pozadina je svime jasna, kriminalne organizacije postaju sve više internacionalne organizacije, prelaze na globalnu razinu, a nacionalne službe pravosuđa u Europi moraju surađivati sve više i više e, međusobno. Kad kad se to događa na bilateralnoj osnovi, a kad kad e, je potrebno e, prekogranično umrežavanje razine Europske unije pomoću, na primjer, mehanizama razmjene informacije e, poput Prima ili SIS-2, e, kad, kad se moraju razmijeniti informacije ili se moraju dužiti resurse centralno, dakle na, području, na razini Europola. Glavni tajnik Europola, gospodin Robert Wallwright, je ovdje s nama i ponovno ga pozdravljamo. Sve to znači da se mogu postaviti vrlo zanimljiva pitanja na koje način nacionalni parlamenti i europski parlamenti mogu osigurati demokratski nadzor za i zaštitu temeljnih prava naših građana. Jedno što stvar koju znamo je da ojačanje suradnje između služba pravosuđa na Europske uniji mora biti također popraćeno i pojačanom suradnjom među nama svima i razvojem informacija među nama svima e, kao parlamentarnim zastupnicama, mi koji smo ovdje i koji predstavljamo svom parlamente, a i Europski parlament. Mi ćemo stoga na ovom dijelu e, sjednice posebice pogledati nacrt uredbe o Europolu i zbog toga imamo ovdje našeg izvjestitelja koji je zadužen za to pitanje iz Europskog parlamenta koji e, se bavi ovim nacrtom teksta prijedloga komisije e, o Europolu, to je gospodin Diaz Nemera. I zatim će gospodin Lopez Garido isto tako nam se obratiti. On e, predstavlja e, odbor za pravosuđe Doma zastupnika u Španjolskoj. I zatim e, ćemo čuti nešto od gospodina Rob Wainwrighta i vratit ćemo zatim raspravu gospodinu Virvidakisu. Svi oni koji žele preuzeti red, neka podignu ruku, možete postaviti vaša pitanja, zapisati ih na e, papir koji je pred vama i predati taj papir e, poslužiteljima, oni će to donijeti zatim k nama i na taj način možemo e, na uredan način dati svima riječ te raspodijeliti vrijeme pravilno na nacionalne zastupnike i na zastupnike Europskog parlamenta. Predajem sada riječ gospodinu Dijaz de Mera koji je izvjestitelj za prijedlog Europola. Izvolite. Mm. Hvala lijepa. Pozdravljam i gospodina Vidakisa e, kao i e, su izvjestitelje. Drago mi je e, da ste ovdje i hvala vam na ovim važnim dokumentima. Prije nego što budemo govorili o budućnosti, prije nego što budemo govorili o prioritetima Europola. Dopustite mi da er, govorim o nekim povijesnim referencama kako bismo znali što mi radimo i u koju svrhu. E, naš e, ured, naše predsjedništvo je osnovano 1995 godine. To je jedini instrument u okviru matriškog ugovora. Imamo dva protokola također koja su stupile na snagu u ožujku i travnju 2007. godine. Radi se o vrlo dugom i e, jako složenom postupku koji predstavlja ovaj proces ratifikacije trebalo se boriti protiv organiziranog kriminala koji je sve više rastao. Europol je pokušao imati instrumente e, kako bi se mogao boriti protiv svih mafijaških e, tokova. I onda je nakon toga e, naš biro zapravo bio pretvoren u pravu agenciju Europske unije, a 6. travnja 2009. godine vijeće je usvojilo to svojom odlukom. Ali e, tada se nismo obraćali Europskom e, parlamentu. Kao što mnogi od vas znaju i ja sam tada bio izvjestitelj za ta pitanja. Kada je e, stupio na snagu Lisabonski ugovor u prosincu 2009. godine, otvorila se mogućnost da Europski parlament ima ulogu e, su e, zakonodavca su odlučitelja prema članku 88. Lisabonskog ugovora. I to se odrazilo i na funkcioniranje same agencije. To nas je, dakle, to nam je pomagalo. Ja sam sada izvjestitelj e, o samoj uredbi na tu temu. Europol e, treba pomagati agencijama e, policija država i on također olakšava razmjenu informacija među nadležnim policijama u e, zemljama članicama, a pomaže također i policijama da vode istrage koje su prekogranične prirode. 27. ožujka 2013. godine primio sam zakonodavni prijedlog vezan za Europol. To je pravi izazov na kojem sada radim. Kao što sam rekao, po prvi puta nakon što je na snagu stupio Lisabonski ugovor, parlament i vijeće e, trebale su odlučiti o području nadležnosti Europola. To smo usvojili u prvom e, čitanju e, prije svega nekoliko dana. I to je imalo važne odluke za parlament 618 glasova e, za i e, malo koji su se protivili odnosno bili suzdržani. Moram reći da smo na tom planu dobro surađivali s predstavnicima Europske komisije, s predstavnicima Europola, s predstavnicima zemalja članica, kao i e, predstavnicima europskih e, institucija koje e, se bave zaštitom prava. Surađivao sam s kolegama kojima se želim zahvaliti na suradnji. Također sam dobro surađivao i s izvjestiteljima u sjeni. Htio bih vam zapravo objasniti naš raspored rada. 7. svibnja ja sam bio uložio i pet amandmana na zakonodavni prijedlog, a u rujnu prošle godine moje su kolege uložile 540 amandmana iz različitih klubova zastupnika. Mišljenja su dale odbor za proračun i odbor za ustavno pravo kao i odbor za pravna pitanja. Dakle, sve e, skupa je predstavljeno 725 amandmana. Rad na tome bio je vrlo složen. Ja sam na osnovu tih amandmana uložio 37 kompromisnih amandmana koje su obuhvaćale 500 E, koje su obuhvaćale ono što je bilo rečeno prethodno u 500 amandmana. Dakle, moja 32 kompromisna amandmana su e, bila na kraju usvojena, dakle najprije u odboru Libe u siječnju te 25. veljače na plenarnoj sjednici u Strasburu. Mi smo htjeli da ostvarimo Europol za svih 28 zemalja članica Europske unije. Ja sam vrlo e, dobro radio e, na tome s puno preciznosti e, sa mm, izvjestiteljima u sjeni. Izabrali smo sljedeće elemente koje su se nama činile od izuzetne važnosti. Činjenica da odbacimo spajanje Interpola i Europola koju je željela komisija. Mi to nismo htjeli. Ja moram reći da u odnosu na ono što su htjeli liberali, ja sam bio protivan stavu e, tog kluba zastupnika i e, to moram reći otvoreno. Nadalje, bavili smo se paketom upravljanja. Radilo se o važnom elementu. Postoji još jedan paket, a to je paket parlamentarne kontrole. Prije zakonodavnog prijedloga dobili smo jako veliku podršku. Sastali smo se s predstavnicima nacionalnih parlamenta i e, Isvojili smo e, puno elemenata da bismo financirali pojedine e, odjele na nacionalnom nivou. A isto tako pokušali smo ostvariti ravnotežu između privatnog e, života i zaštite podataka također. Stvorili smo dakle mehanizam nadzora i jak mehanizam za zaštitu podataka o privatnosti. A po prvi puta time će se nadzorom baviti neovisni mehanizam CPD koji će naravno tjesno surađivati s nadzornim odborima zemalja članica. Nije moguće to je zapravo način na koji se nadam da će se podaci obrađivati na sigurniji način koji će biti e, puno e, više pouzdan. Što se tiče nacionalnih parlamenta, e, moram reći da ćemo Europol morati pripremiti za posljedice Lisabonskog sporazuma. Predstavnici koji su demokratski izabrani Europske unije morat će to nadzirati u skladu s člankom 88. Lisabonskog ugovora u kojem se kaže da će se u uredbi definirati postupke nadzora Europola te da će to izraditi i e, Europski parlament, a da će sekundarnu ulogu imati nacionalni parlamenti. Dakle, radi se o zajedničkoj ulazi. E, ne radi se ovdje o neovisnom organu, to je važno primijetiti moram reći da me britanske kolege nisu lako razumjeli, ali na kraju su ipak shvatili o čemu se radi. A u cijelom tekstu zapravo imamo referencu na te teme. Nadzorni mehanizmi parlamenta i nacionalnog parlamenta e, će raditi odbor, zajednički odbor za parlamentarni nadzor. Mi iz odbora Libe ćemo biti sastavni dio toga, u, tome će, u to će biti uključen i jedan član odbora za unutrašnje poslove iz svakog nacionalnog parlamenta. Tamo gdje se radi o dvodomnom sustavu vjerojatno će biti po dva predstavnika. Znači, mi u Europskom parlamentu smo ti koji ćemo e, sve to organizirati. E, odbor Libe će biti na čelu toga jer će predsjednik odbora Libe predsjedavati e, tim e, odborom zajedno sa predstavnikom zemlje članice koja u tom času predsjedava Europskom unijom. Mi ćemo u toj skupini za e, parlamentarni nadzor Europola. Mi ćemo dakle korantirati kako e, izvješća, godišnja izvješća Europola, e, e, njihov program i odbori će dakle E, moći, da taj naša skupina će moći uvijek pozivati i direktora Europola kako bi s njim razgovarala o tim pitanjima. Predsjednik upravnog odbora kao i izvršni direktor moći će govoriti pred tom e, skupinom za nadzor, pred tim nadzornim odborom a nacionalni parlamenti primat će procjene prijetnji opasnosti, ciljeve Europola, rezultate studija i procjena što ih je izvršio Europol. Sama skupina moći će dati kratke zaključke o tom e, i o tome obavijestiti Europski parlament. Ne smijemo također zaboraviti niti činjenicu da Europski parlament mora naravno ovdje imati važnu ulogu jer on predstavlja proračunsko tijelo, odnosno tijelo koje izrađuje njegov proračun i treba će dakle prezentirati kakav se proračun predviđa za Europol i kako se on izvršava. Što se pak tiče pitanja budućnosti, mislim da će e, ovaj ovakva uredba i pravila rada Europola omogućiti da Europol funkcionira na puno stabilniji način, a zemlje članice moraju shvatiti da se radi o obvezujućim pravilima. Znamo da je kriminal sve složeniji i kriminalci ne poznaju granice i ujedinjuju se na prekograničnoj razini kako bi vršili svoja zlodjela. Nedavno iz tog razloga smo se pozabavili osnivanjem tijela koje će se boriti protiv kriminala na internetu. Tako ćemo bolje moći štititi evropske građane. Što se pak tiče eura, e, tu Europol e, radi e, vrlo dobro. Euro, euro je teško falsificirati i tu je Europol od uvijek dobro radio kako bi onemogućio krivotvorenja. Od samog početka radio sam na tim pitanjima. E, i e, u okviru Europola e, stvorila se skupina Periklet koja se bori protiv trgovine drogom. Tu također će se morati napraviti mnoge bitne stvari i jako je važno da zemlje članice surađuju. Što se tiče suradnje među policijama, tu je Europol oduvijek imao i igraće odsudnu ulogu u borbi protiv kominala i terorizma. Zaključno, predsjedniče, mo, e, e, dopustite mi da kažem da je i povjerenje izuzetno važno kako e, a zato je važna i dobra suradnja. Hvala lijepa. Hvala vam. E, znam da e, izvjestitelj na ovom prijedlogu uredbe o Europolu, o tome se trenutačno raspravlja u parlamentu i predstavit ćemo to, e, čućemo zapravo i mišljenje gospodina Lopesa Garida, on dolazi iz Španjolskog parlamenta i, i gospodine Lopes Garido imate deset minuta. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dobar dan svima. Dobar dan svima. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Najprije želim zahvaliti što ste mi dali priliku govoriti pred ovim odborom u ime zajedničkog odbora. I moje prve riječi idu mom sunarodnjaku, gospodinu de Demeri, Želim mu čestitati na odličnom poslu koji je odradio kao izvjestitelj na, ovoj, na ovom izvještaju. Gospodin Diaz de Mera je najbolje branio interese i načela većine nacionalnih parlamenta i branio ono što su nacionalni parlamenti predlagali za vrijeme ovog postupka. Iz Španjolskog nacionalnog parlamenta želimo reći, dakle mi smo poslali neke prigovore na uredbu, no moj prvi e, zapravo sada dojam, ono što želim reći je da želim, pozdravljam ovu uredbu, moramo unaprijediti naše pravila, naš sustav u Europskoj uniji. Počeli smo sa jako puno rasprava i ponekad te rasprave Ponekad su te rasprave vodile u boljem smjeru, no buka koju smo pritom stvorili, dakle zvukovi tih rasprava, su ponekad dovodili do toga da E, naši građani u Europskoj uniji to shvaćaju kao jedno vrlo kritičko stajalište i na kraju se stvara dojam da je sve pogrešno budući da mi stalno nešto kritiziramo, da stalno raspravljamo o tome, da to činimo zato što je sve pogrešno postavljeno i zato što ništa ne funkcionira. A to nije istina. Raspravljamo i imamo različita mišljenja, no pokušavamo doista unaprijediti nešto što nije nužno loše. I čak i, na kraju kada dođemo do nekakvog sporazuma, čak i tada kritiziramo i govorimo pa mogli smo još i bolje napraviti. Tako da mislim da bismo morali još jednom ponoviti i još razgovarati o sporazumu. I kao što je gospodin Diaz de Mera rekao, u Europskom parlamentu postoji sporazum već sada i siguran sam da će tog sporazuma biti i u kasnijoj fazi i da će uredba sigurno biti mnogo bolja nego što je sada. Iz španjolskog nacionalnog španjolskog parlamenta mislimo da je potrebno imati novi pravni e, okvir za Europol za suradnju između različitih e, policijskih uprava i agencija u Europskoj uniji. Vjerujemo da odgovornost eura prema europskom i prema nacionalnim parlamentima je nešto što je potrebno. Valja pojačati tu odgovornost i pojačati mehanizme kontrole. Isto tako postoji interes E, za novi sustav zaštite podataka s obzirom na to da su europski građani zabrinuti zbog nedavnih događaja. Stoga moramo naprijediti upravljanje Europolom i definirati novi pravni okvir za tu agenciju i tom se agencijom mora upravljati e, na sličan način kao što se upravlja drugim agencijama u Europskoj uniji. Svi su tu aspekti dobri i vjerujemo da se tome treba posvetiti. A, dali smo neke prigovore i kao što je gospodin Dias de Mera rekao, on je bio izvjestitelj u Europskom parlamentu i neki od tih prigovora su možda stavljeni, ostavljeni po strani. Mm, ali možda bih htio nekoliko, u sljedećih nekoliko minuta govoriti o tome. Naše su bojazni oko ove uredbe sljedeći. E, na primjer, razmjena informacija. Europol se temelji na povjerenju. Do sada je suradnja između različitih policijskih uprava e, se temeljila na povjerenju i uredba koja je donijela nove obveze o razmjeni informacija te nove obveze će nas možda udaljiti od povjerenja, od međusobnog povjerenja. Tako da bojim se da bi ti odnosi koji se temelje na povjerenju mogli biti ugroženi ovim novim odredbama. I još nekoliko riječi o informacijama. Uredba govori o razmjeni informacija sa nekim drugim e, dionicima, sa trećim stranama. I tu isto tako se možda nazire manjak povjerenja ako postoje obveze da se te informacije razmjenjuju sa trećim stranama koje nisu dio specifične skupine koja radi e, zajedno u Europolu. E, zatim zemlje članice su izgubile težinu u e, upravnim odborima, to je također nešto što nas pomalo zabrinjava, te na kraju spajanje Europola i Cepola, dakle obrazovnog instituta za policiju. To nije bilo pokriveno ovim izvještajem, tako da mi imamo tu nekoliko prigovora i gospodin Diaz de Mera je to dakle, prihvatio i mi ćemo i dalje nastaviti braniti taj aspekt. Na kraju postoji zabrinutost oko možda prevelike ambicije. Dakle, pokušavamo učiniti od Europola pravog e, operativnog agenta, pravog igrača. A stvarni igrači su zemlje, članice. I ponekad smo zabrinuti zbog toga što želimo učiniti Europol jednim stvarnim igračem i ostaviti po strani zemlje članice. A zapravo bi one trebale imati vodeću ulogu u tom aspektu. I sada se vraćam na svoje prve riječi. Imali smo svoje prigovore, ali svejedno mislimo da će ova uredba biti puno bolja od prijašnjih. Tako da imamo e, i dalje vjeru u izgradnju europskog pravnog okvira i nastojat ćemo građanima u našoj Europskoj uniji objasniti da bez obzira na naše kritike i unatoč e, našim prigovorima ipak unaprijeđujemo pravni okvir i radimo na tome. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam, gospodine Lopez Carido. Hvala vam na vašoj izjavi i hvala vam što ste se držali predviđenog vremena. A sada e, riječ ima gospodin Rob Wainwright, on je ravnatelj Europola. E, I samo da vas podsjetim, imate ove kartončiće na raspolaganju. Ako se želite javiti za riječ, morate ispuniti te kartončiće naš direktor Europola, to je ravnatelj Europola ima sada 10 minuta i nakon toga ćemo otvoriti raspravu i nadam se da ćemo uspjeti dati riječ svima koji su se javili. Gospodin Wainwright, izvolite. Hvala vam. drago mi je da ste mi dali priliku da sudjelujemo u ovoj važnoj raspravi o budućnosti Europola i to je posljednja prilika da se obratim ovom odboru te pred predstavnicima nacionalnih parlamenata. Riječ je o prilici da analiziramo naš rad u proteklih pet godina, naš zajednički rad u ovom važnom području unutarnje sigurnosti. Riječ je o dakle, jedinstvenom periodu nakon Lisabonskog ugovora i već je to promijenilo odnos Europola s Europskim parlamentom u ovom kontekstu. Moramo uzeti i obzir nove dogovore oko cikluse europskih politika koje po prvi puta imamo jedinstvenu strategiju za borbu protiv organiziranog kriminala. Sve su to vrlo pozitivni razvoji i pomažu ojačati i rad Europola. U, u borbi protiv strašno snažnih dimenzija organiziranog kriminala. U proteklih nekoliko godina Europol je udvostručio svoj rad Dakle, tu mislim na broj e, slučajeva, uključene su nacionalne agencije i zapravo je taj broj porastao za četiri puta. E, razmjenjuju se podaci sa nacionalnim e, policijskim tijelima, tako da Europol je postao produktivniji i ključni aktor u, akter u borbi protiv organiziranog kriminala u Europi. I jedan važan dio u cijelom ovom poslu je bila naravno i podrška koju uživa od nacionalnog i europskog, nacionalnih i europskih, europskog parlamenta. Buduća uredba će naravno biti još jedan važan kaman temeljac u ovoj organizaciji i htio bih zahvaliti parlamentarcima na njihovom interesu i na sudjelovanju u ovom procesu proteklih 12 e, mjeseci. E, mislim da je komisija dala e, dobar prijedlog, nismo se baš slagali sa svim aspektima. Dobili smo priliku da sudjelujemo u raspravi i u parlamentu, a i sa zemljama članicama. Posebno e, se želim zahvaliti mom prijatelju e, gospodinu Diasu de Meri na svojem radu na ovom prijedlogu. Održali smo 60 sastanaka u poprilično teškim okolnostima. Na primjer u kontekstu otkrića Edwarda Snowdena te e, rad libe odbora o e, masovnom nadzoru europskih e, građana. To naravno sve vrlo direktno utječe na europske politike i na određivanje dakle kojih ovlasti bismo trebali dati Europskoj policijskoj agenciji u budućnosti. Osim toga, tu imamo i sve veće nepovjerenje između vlada i nacionalnih vlasti, e, građana prema upravljanju i zaštiti podataka. Tako da u ovim trenucima pronaći jedan dakle, odgovarajući kompromis je bio vrlo izazovan zadatak. Jako se puno elemenata tu uključilo, između ostalog i političkih, e, zatim e, nacionalnih parlamenta, zemalja članica, a i u ovom parlamentu to je bio vrlo težak zadatak i mislim da je Dias de Mera odradio odličan e, zadatak. Tako da sada napokon imamo zaključni stav parlamenta. Ovo je bila vrlo konstruktivna rasprava i mislim da je Europski parlament doprinio svojim elementima. Na primjer, više e, fleksibilnosti u obradi informacija. Taj četvrostruki porast je zapravo podrazumijeva ogromne zahtjeve na operativne kapacitete s obzirom na to da su naši proračunski resursi istovremeno porasli jako malo. Tako da treba nam jedna fleksibilnija baza podataka, treba nam ažuriraniji sustav i mislim da će nam ovaj sustav u tome pomoći. Veći demokratski nadzor uz sudjelovanje nacionalnih parlamenta, mislim da je to jedan ključni element. U proteklih pet godina parlament je neprestano provodio politički nadzor na agenciju i to na način koji do sada još nismo vidjeli. To uključuje dakle moje sudjelovanje na sastancima u parlamentu 20 puta u proteklih pet godina i drago mi je da su zastupnici iz parlamenta bili uključeni u strateški razvoj agencije. Jer naravno vjerujem da veća transparentnost i veća odgovornost će dovesti do većeg legitimiteta na kraju krajeva. Kad govorimo o pridobivanju povjerenja građana, sposobnost tih e, tijela da posluju na transparentniji i odgovorniji način, njihova sposobnost da e, uspostave osnovnu razinu povjerenja, načela rada policije se već 200 godina temelje na e, vrlo jednostavnom načelu, dakle da se to se radi uz suglasnost e, javnosti, ako uživate povjerenje javnosti. Stoga je zadaća parlamenta da, e, da osigura da građani uživaju u zaštiti policije te da imaju povjerenja u ta tijela. Naravno, isto tako podržavamo zemlje članice u borbi protiv kriminala i terorizma i obrađujemo znatnu količinu informacija i to je ključan dio našeg rada i to nećemo sankriti. I zbog toga nam je važna i jasna potpora naših građana. I zbog toga pozdravljam prijedlog Dijasa Demere da uspostavimo zajednički odbor za nadzor jer će to onda povezati odgovornost na nacionalnoj i europskoj razini. Mislim da je to jedan od važnijih elemenata ove uredbe. Naravno, istovremeno, vjerojatno očekujete od mene da kažem nekoliko riječi o trajnom procesu kojeg bi Europol još uvijek htio unaprijediti. E, za izvjestitelje to bilo vrlo težak zadatak, uravnotežiti interese svih uključenih strana. Ja bih volio doista imati najbolji mogući zakonodavni okvir kako bi se na taj način olakšao naš rad u vrlo osjetljivim područjima kriminala i terorizma. Naša misija poduprijeti zemlje članice u njihovoj borbi protiv terorizma, pomoći im e, da riješe najozbiljnije zločine i drago mi je da imamo službenike u Europolu koji su vrlo strastveni u svojem radu i vrlo odgovorni u svojoj misiji zaštite europskih građana. Kao što sam rekao, kriminal se razvija jako brzo. Naravno na sve to utječe globalizacija i vrlo e, važne globalne sile poput sve veće mobilnosti, među povezanosti globalnih gospodarstava te upotreba tehnologije. Kriminalne mreže iskorištavaju zakonodavne propuste, kako bi stvarali ogromne profite i to vrlo često uz vrlo mali rizik. To naravno utječe na sposobnost Europske unije za njezin gospodarski oporavak, ali isto tako negativno utječe na sigurnost europskih građana. Tako da kako bismo proveli tu misiju, naša agencija mora imati na raspolaganju prave alate kako bi se borila protiv organiziranog kriminala. Potencijal tehnologije koja je dostupna kriminalcima u ovom trenutku ne odgovara e, pravnim mogućnostima e, Agencije za provedbu zakona. Nekoliko podataka. Privatni sektor ima 90% e, podataka na mreži. I zapravo to znači da privatni sektor upravlja mrežom više nego vlade. Dolazi do velih online kriminala, kriminala dakle krivotvorenja kreditnih kartica, um, zlostavljanja maloljetnika i tako dalje. Sve te stvari uglavnom identificiraju privatni aktori koji imaju ključne dokaze za, za, za zapravo kažnjavanje tih zakona. Tako da moramo osigurati e, ravnotežu između zaštite privatnih podataka, ali isto tako suradnje e, s policijom i razmjene podataka kako bi se ti e, prijestupnici pronašli. Sve to ima vrlo međunarodnu prirodu i to znači da Europol sa svojom paneuropskom pozicijom može uočiti slučajeve krađe ili prijevare diljem Europske unije. Stoga je tužno da uredba do sada nije predvidjela da bi Europol trebao dobivati informacije direktno od privatnih stranaka i to je nešto oko čega je Europol zabrinut. Budući da kriminal postaje sve globaliziraniji, prekogranična suradnja je sve važnija. Europol je uspješno uspostavio dakle, mrežu e, suradnje, te uključio i europske zemlje i e, zemlje izvan Europske unije. Sve to trajalo, ti su pregovori trajali jako puno godina, no ključni su za borbu protiv organiziranog kriminala i terorizma. Svaki sporazum je revidiran nekoliko puta od strane tijela za zaštitu podataka, i u proteklih nekoliko godina nije došlo do problema ili žalbi od strane naših tijela o zaštiti podataka u tim sporazumima. Naravno, posve razumijem potrebu parlamenta da provodi svoje e, ovlasti nadzora, te da ima svoju da se čuje i njegov glas u potpisivanju sljedećih e, sporazuma. No moram vas upozoriti da 30 postojećih sporazuma se moraju revidirati i ponovno ispregovarati u sljedećih pet godina. Bilo bi vrlo uh, zahtjevno i mislim da bi donijelo, dovelo do velikih e, rizika ako to ne učinimo. Dopustite mi da završim o zaštiti podataka. Drago mi je da parlament nedavno usvojio svoje e, mišljenje o zaštiti, o paketu za zaštitu podataka i mislim da se tu treba malo jasnije čuti i glas policije čak i u ovim vremenima, dakle post Snowden. Mislim da stavovi policije se nisu dovoljno jasno čuli. No, tu ima nekih vrlo važnih točaka. Prošle godine su e, na godišnjoj konvenciji e, šefova policija izrazili svoje sumnje o praktičnim posljedicama nacrta direktive i dali konkretne prijedloge o tome kako to unaprijediti no bojim se da na kraju njihova mišljenja nisu uzeta u obzir. Što se tiče uredbe o Europolu, mislim da Europol ima najstroži e, sigurnosni režim od svih drugih agencija za provedbu zakona na svijetu. Drago mi je da je tako, drago mi je da imamo, da uživamo u tom ugledu i, da su to priznale sve, e, svi važni dionici u tom području. Sve to je jako važno zbog obrade informacija te zbog korištenja tehnologije za e, ispunjavanje potrebe sigurnosti, a istovremeno poštujući pravo na privatnost i sigurnost. Mislim da je to odličan model konsenzusa, dakle uravnoteženje prava na sigurnost i prava na privatnost. I to je jedna od naših najvećih prednosti i zbog toga smo, kao što sam rekao, vrlo ponosni. Stav parlamenta Mm, implicira da još uvijek postoje velike sumnje kad govorimo o zaštiti osnovnih e, prava u Europi i možda se zapravo daje nepoštena, nepošteni opis visoke razine nadzora koje imamo u Europolu. Nadam se da ćemo moći bolje objasniti sustave na, s kojima radimo i nadam se da ćemo to moći učiniti i sada, ali i e, u sljedećem, sljedećem sazivu Europskog parlamenta. Nemojmo zaboraviti da Europol prikuplja informacije o zločinima i kriminalima koje su već zakonito prikupljene na nacionalnoj razini od strane nacionalnih tijela. Stoga se ta, ti propisi primjenjuju na sva nadležna tijela u Europskoj uniji i neke stvari o recimo o propisima za javnu nabavu se možda ne bi trebale vrijediti za e, Europol čiji je glavni cilj prikupljanje i ana, analiza dodataka. To, e, podataka. To nije dodatni zadatak Europola, to je osnovni zadatak Europola i zato moramo osigurati da opća pravila o zaštiti podataka da se ne primjenjuju možda na isti način. Zapravo bi se morala primjenjivati na još snažniji, to je strožniji način i zato već sada imamo vrlo strog, vrlo čvrst režim koji traje već 15 godina. Naravno moramo ostati vjerni našoj, našem osnovnom cilju, pomoći zemljama članicama u borbi protiv kriminala i protiv prekograničnih operacija. Kako bismo se prilagodili e, sve većim prijetnjama koje postaju dinamične i sve globalnije, treba nam primjereniji i moderni mandat u budućnosti koji će omogućiti fleksibilnije E, režime i mogućnost suradnje sa širom zajednicom, uključujući i parlamentarnim sektorima. Moramo imati čvrste sustave koji će moći ostvariti taj cilj i istovremeno olakšati e, učinkovit policijski rad. Moramo isto tako ojačati režime demokratskog nadzora i siguran sam da zajednica za provedbu zakona će moći razriješiti sve mitove ili nepravedne navode da Europol nije produktivan ili da ne postupa odgovorno. Naravno da je Europol odgovorna i produktivna europska agencija, ali prema riječima vašeg predsjednika Šulca, on smatra da je to i jedna od priča uspješnica Europske unije. I mislim da možemo biti ponosni time što je on rekao i mislim da i ovaj parlament ima zasluge za to. Vjerujem da buduća uredba o Europolu, posebice prijedlozi gospodina Diasa de Mere će dodatno ojačati naš rad u budućnosti i dovesti do još bolje suradnje među policijskim tijelima u Europskoj uniji. Hvala vam. E, hvala. Dakle, e, sada ćemo otvoriti raspravu. Sigurno sam da čitav niz zastupnika se želi javiti za riječ. E, otvaramo sada prvu seriju pitanja. Molim vas da se svi predstavite. Za početak Lord Honey koji ovdje predstavlja e, Britanski dom lordova. Izvolite. Hvala. Dopustite mi da započnem tako što ću čestitati vama i izvjestitelju na način na koji ste vodili konzultacije oko uredbe u Europolu s nacionalnim parlamentima. Vi ste također održali čitavu seriju sastanaka. Bio sam na svim tim sastancima i činilo mi se da se stvarno radi o značajnom koraku naprijed gdje se dijeli odgovornost za oblikovanje novih europskih zakonskih propisa. Naravno bih htio čestitati vama, predsjedavajući, jer ovo što ste vi ostvarili je značajno i nimalo lako. Htio bih također reći da je u rezoluciji parlamenta izvjestitelj zapravo to učinio u pravom tonu gdje Europski parlament i nacionalni parlamenti trebaju imati nadzor nad Europolom i onaj način koji on predložio je odgovarajući način. Mislim da mora postojiti apsolutna jednakost između Europskog parlamenta i predstavnika e, nacionalnih parlamenta jer to je područje zajedničke nadležnosti. Mislim da ste vi to učinili na ispravan način i e, to je bilo dobro napravljeno načinom na koji su sastanci vodili, na tome tko je sve bio na sastancima, a e, način na koji će se to voditi u budućnosti također će e, zaista ojačati nadzor parlamenta. Parlamentarne rezolucije je ispravna jer se izbjegavaju operativni miješanje u rade Europola. Mislim da je to ispravan način. Dijeli mišljenja španjolskog kortesa koji je upravo rekao treba se dijeliti informacije na osnovi i povjerenja e, u jednakoj mjeri kao i na osnovu pisanih pravila. I to će biti jamstvo uspjeha rada Europola u budućnosti. Također mislim da je važno da niti Europski parlament, niti nacionalni parlamenti ne pokušaju utjecati na postupak imenovanja ravnatelja te institucije, odnosno zamjenika te e, zamjenika ravnatelja. E, moramo biti informirani o kandidatima za te poslove, ali same odluke e, trebaju državati kolektivno mišljenje zemalja članica. E, Dom Lordova inače u potpunosti je protiv spajanja Cepola i Europola i e, mi smo uspjeli uvjeriti britansku vladu da se preustroji CEPO u e, Budimpešti i što se prije ta odluka provede, to bolje. Hvala lijepa. A sada prelazimo sada na sljedećeg predstavnika nacionalnih parlamenta, gospodin Ipsilantis. Vi imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja bih htio na ovom mjestu zahvaliti, čestitati E, gospodinu Augustinu na njegovom izvrsnom radu koji je počinio, koji nam je izložio i vama na organizaciji današnje konferencije. Prekogranični kriminal Europska unija i države članice moraju e, ukloniti, ali isto tako i se, moramo se protiv toga boriti na globalnoj razini. Što se tiče aktivnosti Europola, naravno, te aktivnosti su u uskoj vezi sa nacionalnim službama pravosuđa, to je iznimno važno i na taj način možemo postići veću učinkovitost. U tom smislu želim isto tako pozdraviti e, i zahvaliti gospodina Wainwrighta, ravnatelja Europola, na njegovom e, dosadašnjem radu. Europol je odigrao ulogu podrške za pojedine države članice Te mi smatramo da pojačana aktivnost nacionalnih tijela u državama članicama da su, da je njihov rad iznimno važan kao poveznica između država članica i Europola. Suradnja sa nacionalnim službama pravosuđa je iznimno važna, a ona mora uslijediti pomoću tih nacionalnih tijela. Stoga je i e, uloga e, vijeća Europola iznimno važna jer to je mjesto na kojem se donose odluke. Trebali bismo raspraviti isto tako i ulogu upravnog odbora Europola. A što se tiče e, privatnih organizacija, Upravni odbor je onaj koji donose odluke u suradnji s njima. Zatim se o tome informiraju nacionalna tijela, te se e, osobni podaci moraju zaštititi kada se događa razmjena podataka između, tih, e, između Europola i privatnih organizacija. Mi smatramo da postojeća pravila za zaštitu osobnih podataka u Europolu da su se pokazali dobrim i e, imamo i zaključke odbora LIBE što se tiče e, Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Europski parlament e, ovdje ima pojačanu ulogu i imamo i ta pojačana pravila o zaštitu osobnih podataka. Mislim da je to doista primjereno. A što se tiče demokratskog legitimiteta i kontrole, to je iznimno važna zadaća unutar e, Europske unije koja pokušava ojačati demokratske instance te, te isto tako ih produbiti. Hvala vam. Hvala, Hvala lijepa. Sada gospodin Brons iz Europskog parlamenta. Izvolite. Hvala. Europol kao i velik broj agencija Europske unije počeo je vrlo skromno s minimalnim ovlastima, a nakon toga se broj funkcija, odgovornosti i nadležnosti počeo povećavati i tako će se nastaviti. Rečeno nam je da ne može niti se baviti E, istragama niti e, uhićanjem. Mi smo rekli da su samo oni mogli e, razmjenjivati informacije kako bi se borili protiv kriminala. A sada vidimo da on ima europsku žandarmeriju sa 800 pripadnika. To će samo biti nešto što će ojačati sve one koji nisu pristaše Europola. Ne znam kako će to samo utjecati na e, nacionalne policije i kako će utjecati na žrtve i na kriminalce. Kaže se da e, Europol surađuje s trećim zemljama, što znači da vjerojatno im da informacije, te su im informacije vjerojatno dale zemlje članice. Nadamo se da će se načelo zaštite podataka poštovati. Međutim, zemlje članice koje predaju tu informacije više ne mogu kontrolirati te informacije i neće više omogućiti da ti podaci budu zaštićeni. E, da, kriminalci rade na prekograničnoj razini pa tako treba i borba protiv njih treba biti na međunarodnoj razini. Međutim, Europska unija za sada još nije svjetska organizacija <clears throat> i e, kriminalci se naravno ne e, rade samo na jedinstvenom tržištu Europske unije, već e, također surađuju s trećim zemljama. Ja mislim da suradnja u Europolu mora biti na ad hoc bazi i mislim što vi, e, vas trebam pitati što Europol može, a Interpol ne može. Nije li Europol <clears throat> zapravo preklapanje s radom Interpola i e, sa jednom zapravo mogućom stvaranjem regionalnih i nacionalnih policija to se sada još ne govori otvoreno, ali možda do toga može doći. Sa, I na kraju da se može stvoriti jedna federalistička policija Europske unije. Hvala. Hvala. A sada gospodin Majl iz Mađarske narodne skupštine. Nadam se da je Majl pravo ili Mile pra, Mile. Je znači način na koji vi izgovarate vaše ime. Da, Mile. Tako se izgovara moje ime. Predsjedavajući, dragi kolege, u ime mađarske delegacije dopuste mi da se zahvalim za dosadašnji rad. Hvala vam također na izvješću. Što se tiče Europola i e, zakonodavnog rada, htio bih se usmjeriti na jedan element i možda izvući neke zaključke, ako mi to dopustite. Radi se o fuzioniranju Europola i Cepola. Ne želim ulaziti u baš sve pojedinosti te rasprave. Međutim, u osnovi postojale su tri glavne domene gdje smo morali raspravljati o stvarima. To su bili pravni i profesionalni argumenti, u izvjesnom smislu i financijski argumenti. Iz tog razloga mi e, zapravo pozdravljamo rezultate, odnosno činjenicu da se više ne govori o spajanju rada te, tih dvaju agencija. Dopustite mi da se osvrnem na nekoliko e, tehničkih aspekata koji će možda biti važni za budućnost. Smatramo da nije dobro da se bilo što mijenja, bilo što to e, što bi smanjilo, odnosno razvodnilo aspekte obuke. Nadalje, što se pak tiče operativnog rada. Operativni rad ne može biti važniji od obuke, jer bi posljedica toga mogle biti teške. Ako obuka nije dobra, ako ona nije dovoljno važna, to bi možda moglo imati negativne posljedice na operativni rad te dovesti u pitanje dobre rezultate na operativnoj razini. Bilo bi šteta da se svo e, znanje koje se steklo, svo stručno znanje koje se steklo u okviru Cepola na takav način protrati. Cepolo bi zapravo trebala biti agencija koja će jamčiti obuku i e, e, zato mislimo da je jako dobro da se Cepol i Europol neće spojiti. Što se pak tiče sjedišta Cepola u Budimpešti, mađarski prijedlog udovoljava svim zahtjevima, a bit ćemo spremni da od 1. rujna 2014. godine <clears throat> e, pozdravimo odnosno ugotimo CEPOL. <clears throat> Mi nismo imali agencije takve vrste u Mađarskoj ranije, a nadamo se da će uspjeh u radu te agencije pridonijeti budućoj suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnik Španjolskog parlamenta, gospodin Sanchez Hamor, izvolite. Hvala vam. Htio bih zahvaliti e, svima na organizaciji ovakvih sastanaka koji omogućuju nacionalnim parlamentima da sudjeluju u procesima odlučivanja Europskog parlamenta. Htio bih zahvaliti i Europolu na svojem radu i ostalim nacionalnim policijskim agencijama, te čestitati kolegi Diazu Demeri i ostalim e, kolegama koji su sudjelovali na radu na ovom paketu. Drago mi je da imamo, e, želio bih naglasiti i važnost demokratske kontrole, demokratskog nadzora ovih agencija no, mislim da postoji nekoliko razloga za biti zabrinuti. I svi su e, čestitali na prijedlogu ove uredbe, no htio bih izraziti neke kritike. Ne o Europolu, nego o aktivnostima Interpola. To je još jedan politički organ koji je ovdje spomenut. Postoji li politička kontrola um, koji će biti jednako zahtjevan kao za Europol u slučaju sa crvenim upozorenjima Interpola. Mo, tam bi se uporoz, upozorenja mogle koristiti od strane nekih kaznenih i policijskih e, režima koji nemaju europske standarde kako bi činile racije političkih protivnika. Izdavatelji takvih naloga u pitanju dakle, se služe kako bi naša policija imala ulogu privatne policije za javne ciljeve. To znači zadržavati političke disidente u cijeloj Europi i u posljednju godinu, godinu i pol, kroz Interpol je optuženo i zadržano Mm, su zadržani politički protovnici iz eh, određenog broja europskih zemalja. I to je nešto o čemu moramo obavijestiti politička tijela. I to posebice u političkom ambijentu, u situaciji gospodarske krize, kada je važnost eh, gospodarskih odnosa i trgovine, a da tu nestaje, dakle da u cijelom tom kontekstu zapravo nestaje agenda ljudskih prava. I vizija odnosa između vlada i e, država je previše zaražena ekonomijom. I ne smijemo e, žrtvovati zaštitu ljudskih prava zbog gospodarskih interesa, zato što Europska unija mora biti vrlo zahtjevna po tom pitanju. I naravno slažem se sa čestitkama i sa ovim odličnim e, ambijentom htio sam napomenuti ovaj e, rizik. I još jednom da ponovim, tu ne mislim na Europol, već mislim na međunarodne policijske agencije koje trebaju raditi s našim nacionalnim policijama. Toliko od mene hvala. A sada Frau Zibel, gospođa Zibel iz Europskog parlamenta. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Želim unaprijed dati jednu primjedbu. Mislim da je neosporno da e, uzevši u obzir e, mnogih e, novih razvoja na području kriminala koji su često i prekogranični da nam je potrebna suradnja policije i pravosuđa i Europola i stoga Europol ovdje vrši jednu važnu zadaću zbog toga što obavlja razmjenu podataka. Ja doduše smatram, a i izvjestitelj je to spomenuo, da što se tiče pitanja zaštite podataka, da tu na mnogim mjestima moramo biti vrlo oprezni. Ja bih na početku počela s pitanjem koje podaci su e, doista potrebni da se prikupljaju e, kada se radi o borbi protiv e, teškog kriminala ili terorizma. I zatim s time povezana druga točka, koliko su zaštićeni ti podaci i koliko su oni zaštićeni ne samo kod Europola, već kada razmišljamo o pitanju razmjeni podataka, onda ovdje se isto tako postavlja pitanje koliko su zaštićeni ti podaci u našim pojedinim državama članicama. I tu želim kritički e, napomenuti da e, osim propisa veznih uz Europol, možda bismo trebali i jedinstveni europski standard za zaštitu podataka, prije svega što se radi e, služba pravosuđa, a to još nemamo, još nemamo dogovor o tome. Drugo je pitanje koje se tiče analize tih podataka. Ja naime ne smatram da je od velike pomoći samo prikupljanje podataka, već nam je potrebno i kvalificirano osoblje kod Europola, ali i u državama članicama kako bismo mogli analizirati kakva je situacija na terenu, eh, kakvi su razvoj na području organiziranog kriminala jer inače od tog mnoštva podataka koji se prikupe možemo izvući loše zaključke ili možemo propustiti e, nove razvoje. Zbog toga na ovom mjestu imamo dosta još posla i mislim da na još jednom drugom mjestu moramo suradnju e, još poboljšati i izvan Europola zato što je e, suradnje na području razmjene podataka uz svo potrebno povjerenje tamo otežana gdje postoje različiti standardi što se tiče prikupljanja i e, obrade e, dokaza vezanih uz informacije i podatke a tu zbog e, žrtava e, takvih dijela nam je potrebna, su nam potrebni jedinstveni standardi. Stoga želim zahvaliti izvjestitelju Europolu, mislim da tu doista trebamo više suradnje što se tiče suradnje i zaštite dakle, podataka, ali isto tako i ravnoteže kada, gledamo, kada govorimo o e, monopolu moći država članica i o poštivanju postupovnog, e, postupovnih propisa. Na to ću se osvrnuti još popodne. Hvala vam. Torniamo al Parlamento Nacionale. Ah, hvala, vraćamo se sada na nacionalni parlament. Zastupnik Kotor iz Talijanske republike. Hvala u ime talijanskog izaslanstva na svemu što ste napravili ovdje. Od kada je polovinom 70. godina skupina Trevi za boru protiv terorizma postojala, e, svijet se promijenio i kao i oblici prekograničnog kriminala. Međutim, jako se napredovalo po pitanju suradnje a odnos između prava na sigurnost, na pravdu i na slobodu. 2013. godine u listopadu odbor, nadležni odbor e, u e, talijanskom i skupštini je e, izglasao reformu Europela pod, Europola pod uvjetom da sudjelovanje nacionalnih parlamenta u toj aktivnosti i strukturi se zaista realizira. Mi smatramo da bi trebalo produbiti područje primjene članka 54. prijedloga uredbe, prema kojoj Europski parlament i njegovi predstavnici ili e, pa i na zahtjev bi mogli e, imati pristup osjetljivim i povjerljivim informacijama koje obrađuje Europol. U izvješću o programu 2014. godine za odnos između Italije i Europske unije, potpora razmjene osobnih podataka između e, policija je jedan od prioriteta talijanske vlade. I e, to je nešto e, što je zapravo tu vezano i za mnoge stvari koje se odvijaju na internetu mnoge dakle vrste kibernetičkog kriminala. Dakle, prema e, um, uskoro će početi i predsjedanje Italije Europskom unijom i mi namjeravamo ojačati suradnju među policijama i isto tako ojačati i operativnu suradnju kako bismo na taj način i premostili eventualna kašnjenja koje su se akumulirala. Hvala. Hvala. A sada gospodin Albrecht iz Europskog parlamenta. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Hvala također i kolegama na njihovim izlaganjima. Ja bih isto tako se htio složiti sa svima onima koji su nakon jednog zajedničkog temelja, prije svega što se tiče razmjene informacija i e, suradnje, svima onima koji su upravo pozivali na to. Ono što mi sada imamo tu kao posao u parlamentu nije samo uredba Europolu, već isto tako i sa vijećem ministara imamo i e, usvajanje europskog istražnog naloga to je vrlo važan korak što se tiče međusobnog priznavanja e, prikupljanja, postupaka prikupljanja dokaza i istražnih postupaka. To je vrlo e, važan napredak što se tiče razmjene informacija za službe pravosuđa. I u toj točci moramo ustvrditi da standardi što se tiče postupovnih e, pravila da su vrlo različiti. Time ne želim reći da su neki standardi bolji ili loši, nego jednostavno postoji ta razlika i teško nam je osigurati da se zajamči minimalni standard koji doista odgovara onome što, na primjer, e, mi imamo e, kao norme koje isto tako izdao i Europski sud za ljudska prava. I stoga, osim Europola, imamo još jednu drugu važnu temu ovdje u Europskom parlamentu koju još jednom želim vama dati na razmišljanje kao zastupnicima nacionalnih parlamenta i o tome ćemo još i malo kasnije razgovarati, ali već ću sada na ovom mjestu reći da e, Europska e, direktiva o zaštiti osobnih podataka, dakle na području e, pravosudne policijske suradnje. To kažem zato što je zbog, za Europol od odlučujuće važnosti da i za suradnju e, sa Europolom je od nužne važnosti da zaštita osobnih podataka u pojedinim državama članicama je na visokoj razini i e, s tim u vezi isto tako i primjedbu da smo mi e, u pa-, Europskom parlamentu što se tiče ove direktive o zaštiti osobnih podataka na području e, pravosudne i politiske suradnje da nam je iznimno hitno usvojiti tu direktivu dok u vijeću ministara vlade pokušavaju osigurati minimalne standarde na e, području e, suradnje policije i pravosudnih tijela i oni zapravo ne žele dalji napredak. Taj problem smo imali i na nekim drugim područjima, na primjer kada se radi o pristupu odvetniku, odvjetniku, e, kada se radi o pravu na usmeni i pismeni prijevod. I stoga smo uvijek iznova ovisni o vašem radu, pa i što se ovih pitanja e, tiče kako bismo imali i zajednički standard vezan uz zaštitu osobnih podataka. Jer jasno je da nam je potrebna veća razmjena informacija, ali i u Europolu može postojati veća razmjena podataka samo ako imamo zajedničke visoke standarde za to isto. Hvala vam. Hvala vam, gospođa Holmajer je zadnji govornik e, na ovom dijelu rasprave. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam eh, htjela manje izneti moj stav eh, nego što sam htjela zapravo postaviti jedno pitanje. Trenutno u postupcima eh, pri borbi u organiziranom kriminalu koji se odvijaju u više država članica imam utisak da vremenski gledano često kasnimo, dakle da imamo e, poteškoće e, prikupiti dovoljno brzo podatke, dovoljno brzo ih razmijeniti, te ih dovoljno brzo jednako tako i obraditi. Pa sam htjela e, kako iskustvo Europola što se toga tiče, jer s jedne strane su standardi u zaštiti podataka iznimno važni, dakako, no ako to na kraju dođe, dovede do toga da rad praktično više nije izveden, onda nam je potreba nekakva ravnoteža, nekako, nekakva prilagodba kako bi s jedne strane zaštitili osobe i spriječili kriminala, kako bi s druge strane isto tako imali dovoljnu zaštitu podataka. I stoga bi me zanimalo iskustvo koje e, s tim u vezi e, imamo na području Europske unije u okviru Europola. Hvala vam, sada se vraćamo na podi. Imali smo niz pitanja, pokrili smo određene teme, stoga molim vas da budemo sažeti kako bismo se osvrnuli na teme koje su postavili e, sudionici u raspravi. Ići ćemo istim redom kao i pri prvom krugu. Dakle, prvo naš izvjestitelj, gospodin Diaz de Mera, e, zatim e, gospodin Garido i zatim ravnatelj Europola, gospodin Wainwright. Gospodin Diaz de Mera, izvolite. Hvala. Bit ću vrlo kratak i jednostavan. I mislim da ću uspjeti odgovoriti svima. Što se tiče gospodina Lopeza Garida, htio bih da se, htio bih da se umirite, zato što vaše bojazni, opet točaka koje ste spomenuli, to smo sve preuzeli u mišljenju Europskog parlamenta. Dakle, tu govorimo o važnosti povjerenja, te naravno o važnoj ulozi nacionalnih jedinica. One su osnovni stup za analizu i razmjenu informacija. Što se tiče intervencije ravnatelja Europola, gospodina Wainwrighta, htio bih mu još jednom čestitati na tako e, detaljnom radu. On se osvrnuo na razdoblje od pet godina i doista jesmo odlično radili. U tih pet godina odlično smo surađivali. Ono što ste rekli je zabrinjavajuće, ali to je stav parlamenta, a odnosi se na informacije koje dolaze iz privatnog sektora. I ne morate se brinuti za 30 sporazuma koji su na snazi. Naravno da smo uzeli u obzir viziju policije, no to nije jedina moguća vizija za regulatorno tijelo. Stoga smo i održali 60 sastanaka i uzeli u obzir stavove i nacionalnih parlamenta i ostalih dionika. No u svakom slučaju pred nama je još jako, jako puno pregovora mm, na trijalozima koji e, nas čekaju. Što se tiče kolega iz parlamenta, nacionalnih parlamenta, gospodin Rohani, e, cijenim vaše komentare, iako članak 88 ne govori o toj temi, o apsolutnoj jednakosti u području parlamentarnog nadzora. Da, ne slažemo se sa spajanjem. Predstavnik Grčkog parlamenta, njemu želim poručiti važnost nacionalnih jedinica. Kolegi gospodinu Broksu, znamo vaše stavove, poštujemo ih, ali kao što znate, nisu to uvijek E, nećemo to uvijek svi dijeliti. Gospodin e, iz Mađarske, da, e, u potpuno se protivimo spajanju, ali želim vam reći da još uvijek nedostaje stav Europskog parlamenta. Naš ćemo stav čuti na posljednjoj plenarnoj sjednici u travnju i za sada ne znamo kako će to izgledati. E, gospodin Kotor, hvala vam na komentarima i želim vas umiriti kad govorimo o, o ljudskim pravima, temeljnim ljudskim pravima, e, povelja o osnovnim ljudskim pravima i to je za nas osnovni dokument, tako da koje god pravilo smislimo, ono se mora temeljiti na toj povelji. A Interpol to nije agencija zajednice i zbog toga nemamo mm, zakone koji vrijede za Interpol. Gospođa Sifel, e, hvala i vama na komentarima. I cijenim to što ste rekli, no to je izvan e, područja primjene ovog, ove uredbe. To je kritika o paneuropskoj normi mislim da je to ipak izvan ovog zakonodavnog zadatka. A gospodin Kotor iz talijanskog parlamenta. Da. E, inzistirali smo mnogo na strukturi nadzora, a što se tiče članka 34 pristupa osjetljivim informacijama, tu vas također želim umiriti jer ovaj odbor je mnogo puta pristupio povjerljivim podacima kroz postupke viklo i kroz postupke e, konzultacije sa nacionalnim tijelima. E, zatim jako dobro znam za vaš e, rad i nije problematična samo, nije problematičan stav vijeća prema direktivi o zaštiti podataka već prošli tjedan smo dakle razgovarali o uredbi i čak i u samom parlamentu postoji jako puno neslaganja i o uredbi i o direktivi. No, u svakom slučaju vaši doprinosi su i interesantni i e, korisni. E, Monika, njezino pitanje. E, na to bi trebao odgovoriti Rob. Zato što to je zapravo upravo bit te teme, to je dakle ravnoteža između slobode i sigurnosti. I uvijek smo vidjeli kako se i ta ravnoteža prilagođava s obzirom na događaje. Dakle, uvijek ljudska prava, uvijek sloboda, ali kad dođe do napada, napada poput onog u Madridu ili u Londonu, u New Yorku, e tada se ipak težina premjesti na drugu stranu. Tako da to će odgovoriti Rob. Hvala vam svima i hvala i vama gospodine predsjedniče. Dobro, a sada gospodin Lopez Garido. Hvala. E, još jednom bih čestitao gospodinu Diasu Temeri na njegovoj sposobnosti da uspije odgovoriti svim svima koji smo mu postavili pitanje, bojim se da ja nisam u stanju to učiniti. Ja ću se koncentrirati na tri aspekta vaših pitanja. Govorili smo dakle o e, temi razmjene podataka te o e, povjerenju koje to pretpostavlja. Naša zabrinutost se e, temelji na tome da određeni zahtjevi u tom području da bi mogli naštetiti, to jest ugroziti tom, to povjerenje. Naravno, ne smije biti prepreka ako želimo imati puno povjerenje, no u svakodnevnim e, ljudskim odnosima i prijatelji smo i ako ti prijatelj želi nametnuti propis e, o povjerenju, onda normalna reakcija je da se povučemo e, korak unatrag. To vidimo i na našem latinskom svijetu mi se inače kad se sretnemo na cesti se zagrlimo, a ako sretnem prijatelja iz Engleske, on se uglavnom odmakne korak unatrag. Tako da s time možemo usporediti te temelje dakle, međusobnog povjerenja i to je vrlo logično u sigurnosnim i policijskim tijelima. I to moramo svi shvatiti. Još jedan aspekt e, u našem, e, u našem mišljenju se odnosi na spajanje Europola i Cepola. To je kolega iz Mađarske ispomenuo da, da je moguće da u tom spajanju netko izgubi. Budući da će doći do spajanja, dakle ako dođe do spajanja, onda će agencija Europol preuzeti i sve zadatke e, obuke a iz dakle španjolskog parlamenta dolazi upozorenje da bi moglo doći do povlačenja e, sredstava s jedne strane, dakle prema jednoj ili prema drugoj strani. Naravno ne smijemo zaboraviti na važnost obuke i mislim da to treba onda naglasiti ako dođe do takvog spajanja. Te na kraju aspekt koji je spomenuo aspekt koji se tiče uloge Europola prema novoj uredbi. Dakle, Europol će biti jedan novi agent i prema uredbi bi čak trebao biti iznad e, zemlje članice, to je nešto o čemu moramo još razmisliti. Mislim da koordinacija i ja sam se, eto, imao sam tu čast da se bavim upravljanjem hitnim slučajevima i s time sam i, dakle, koordinirao, naravno, policijske snage. Na tom poslu sam shvatio da idealno se ne može uvijek e, postići, ali zapravo idealno e, bi bilo da, da vodstvo, da koordinacija bude nevidljiva. Dakle, da taj protagonizam u, po pitanju sigurnosti nije uvijek dobro. Kad e, se recimo netko, kad je netko ljubomoran na rad drugih, kad je ljubomoran na svoje informacije. Tako da mislim da bi i to bila jedna dobra preporuka. Da to vodstvo i koordinacija E, da bude oslobođena od protagonizma i s ovime završavam svoj govor. Sada treći krug primjedbi. Predajem riječ gospodinu Robertu Wainwrightu, ravnatelju Europora, na završnim primjedbama. Izvolite. Hvala lijepa, hvala na svim ovim komentarima. Kao prvo što se tiče primjedbi gospodina Bronsa, mislim da to nije pravi opis kada opisujete Europol kao europska žandarmerija. Mislim da to malo izobličuje stvarnost. Mi nemamo nikakve policijske ovlasti, nemamo nikakve policijske službenike ili službenice na ulicama Europe, nemamo čak niti uniformu e, iako ćemo možda to imati u budućnosti. Imamo 800 službenika e, koji podržavaju dva milijuna policijskih službenika na području Europske unije. Mi smo kap u moru što se toga tiče. I to vam e, govori nešto gdje stoje zapravo prave instance moći na, na europskom području. Mislim da ne moramo biti previše zabrinuti od toga. Gospodin Brons je također postavio pitanje što se tiče e, suradnje između Europola i Interpola. E, drago mi je što mogu reći da smo mi na najproduktivnijoj razini ikad, e, uzevši u obzir to što smo postigli velike napretke. Vrlo mi je drago za ovu policijsku suradnju, jer svaka regija na, svijetu ima poseban slučaj i zahtjeva poseban tretman što se tiče borbe protiv organiziranog kriminala naravno u okviru onoga što je moguće na operativnoj političkoj razini e, po tom smislu. Na Europskoj uniji e, na sreću imamo najbolje integrirano područje i stoga možemo postići i vrlo dobru visoku suradnju. No isto tako mi podržavamo i razvoj drugih policijskih e, službi na svijetu. Mi sudjelujemo isto tako i u suradnji sa Meripolom i Afripolom a Europol ima isto tako posebnu e, zadaću time da podržava e, te regionalne policijske službe. Što se tiče primjedbe e, Sančeza de Mora, Europol će idućih pet godina doista biti izložen raznim izazovom, ali će i dalje čvrsto podržavati Interpol. Što se tiče primjedbi gospođe Sipel i gospodina Alberta, Slažem se, moramo raditi na temeljima, na temeljima zajedničkih standarda što se tiče e, zaštite osobnih podataka i to kako na europskoj razini, tako i na nacionalnoj razini. Ja mislim da treba postojati e, zajednički standardi za policijska e, tijela. Doduše ne smatram da moramo imati jednake standarde za policijske službenike i za druge službe pravosuđa. Mislim da ne možemo automatski e, primijeniti sve standarde na policijski rad. Osnovne načela e, zaštite podataka u privatnom sektoru, na primjer, uključuju i dva temeljna načela. Kao prvo, da e, subjekti prikupljena podataka moraju biti informirani o tome da se prikupljaju njihove podatke. Želimo li to doista imati kada radimo o policijskom radu, kada istražujemo mafijaške skupine i unaprijed ih morate informirati o tome da to radimo. Kao drugo, ako javna uprava prosljeđuje takozvane osjetljive podatke, na primjer e, detalje o privatnom seksualnom životu nekih od e, subjekata prikupljanja podataka. Postoji dio Europola koji prikuplja samo podatke na tu temu, na primjer kada se radi o seksualnom iskorištavanju djece. Dakle, iste standardi se ne mogu primijeniti na jednak način na rad policije i e, uredba Europolu priznaje važnost tog rada i i dalje će se nastaviti primjenjivati e, model skrojen po mjeri kada govorimo o e, radu policija, a istodobno želimo, naravno, naravno zadržati visoke standarde što se tiče zaštite podataka. Mi doista kasnimo na mnogim područjima, prije svega razvoja na internetu, to je bila primjedba gospođa Holmajer, moram vam reći da postoji velika razlika između kapaciteta e, službe pravosuđa što se tiče interneta i kapaciteta privatnih kompanija. Potrebna su nam potrebna je jače policijski, jači policijski rad. Bolje suradnje između nacionalnih agencija Europola, ali naravno i e, na međunarodnoj razini, uključujući Interpol i druge. Kao drugo, to doista postavlja važno pitanje što se tiče upravljanja interneta, što se tiče ravnoteže između privatnosti i sigurnosti. I zašto je toliko, razliko, toliko teško za e, policijske službenike da vrše svoj rad na internetu? Kada se radi na primjer o pljački banke, u pravom svijetu pljačkač banke će ući u banku i neće najvjerojatnije uspjeti u svom naumu jer, je, jer su fizički, fizičke prepreke prijake. Policija će reagirati e, na minute na dojavu, u većini zemalja on će biti uhićen, a da ne uspije niti jedan peni ukrasti. Čak i ako u tome uspije, zločin će se riješiti vrlo brzo. Što se događa na internetu? Kao prvo u mnogim slučajevima financijske institucije uopće ne izvijeste policiju o tome da su bile e, žrtve pokušaja prijevara zato što se boje da će izgubiti komercijalnu e, prednost u smislu zaštite e, e, svojih usluga na internetu. Načela koje svi, kojima svi uživamo na internetu je načelo privatnosti znači da, da u skoro svakom slučaju policija ne uspjeva identificirati tko je počinitelj nekog zločina. Čak i ako to e, uspiju, onda će vidjeti da on operira iz e, vrlo udaljene jurisdikcije gdje oni nemaju pristupa. U međuvremenu je on možda e, ukrao još i više novca nego što bi to bilo u stvarnom svijetu sa, fizičkim prekašem. To se događa vrlo često. To znači da postoji velika razlika između učinka na naše vlade, na građane, na e, poslovanje, na internetu i e, svim onim što očekujemo da policija uspije u svom radu u pravom svijetu. Uzeći u obzir vrlo važnu temu zaštite podataka to je nešto što i dalje treba vidjeti na internetu, ali to je upravo nešto što zakonodavci moraju riješiti u budućnosti kako bi policijske agencije eh, imali pravedan tretman od strane zakonodavca kako bi mogli zaštititi građane od tih eh, prijetni koje su u nastajanju. Hvala vam, hvala na ovoj raspravi koju smo upravo imali, ona je bila zanimljiva, informativna, nadam se i plodonosna ali i e, vremenski gledano u pravom trenutku, jer je to bilo vrlo važno pitanje, dakle budućnost Europola i e, policijske suradnje na području cijele Europske unije. Zahvaljujem svim zastupnicima, kako predstavnicima nacionalnih parlamenta, tako i zastupnicima Europskog parlamenta koji su sudjeli u toj raspravi, te vas sve pozivam da se držimo našeg programa. Jer smo sada završili sa eh, sjednicom broj 1, sa panelom broj 1, sa Europolom i sada krećemo na drugi drugu sjednicu, drugi panel što se tiče razvijanja eh, europskih politika o imigraciji i azilu i kako da riješimo trenutnu krizu na području sredozemlja. Imamo tri eh, panelista koji će se pridružiti na panelu, to je gospodin Anastasija, Atanasios Busios, gospodin Carlos Coelho i gospodin Eugenio Ambrosi. E, Eugenio Ambrosi dolazi iz Međunarodne organizacije za migraciju i zatim imamo raspravu sa nacionalnim zastupnicima parlamenta i zastupnicima Europskog parlamenta. Tom drugom sjednicom predsjedavat će gospodin Kirijakos Vidvidakis, predsjednik stalnog odbora za javnu upravu i e, predstavnik grčkog predsjedništva vijeće. Molim vas da ostanete na vašim mjestima kako bismo mogli što prije nastaviti sa našom konferencijom. Samo će nam biti potrebna jedna minuta kako bi se izmijenili panelisti ovdje na polju. Hvala vam svima. Παρακαλώ να... Παρακαλώ, please take your seats. Molim vas da zauzmite vaša mjesta kako bismo mogli nastaviti sa radom. Kalimera ksana. Κυρίες i κύριοι još jednom vam želim izraziti srdačnu dobrodošlicu, drage kolege i kolege. Druga tema na našem današnjem dnevnom redu je e, razvoj europske politike migracije i azila. Nažalost je situacija takva, kao što je već prije rečeno, da ministar za e, trgovačku flotu ne može biti ovdje zbog drugih obveza i zamijenio ga gospodin Busios, Atanasios Busios koji će u ime ministarstva izneti razne primjedbe vezane uz ovu temu. Gospodine Busios, predajem vam riječ, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici. Dame i gospodo, sredozemlje je, kao što svi znaju, zajednički nazivnik e, država koji su na tri različitih kontinenta. To su države članice Europske unije, te treće države u Africi, ali isto tako i u Aziji. To znači da imamo veliku morsku površinu koja pokazuje vrlo veliku različitost, kulturnu različitost i koja dovodi razne opasnosti sa sobom. E, kriza na sredozemlju je složen fenomen koji ima posljedice na socijalne strukture država članica te e, drugih država na sredozemlju ali isto tako na države porijekla, na e, tranzitne države te na države u koje žele, pristići imigranti. Što se tiče upravljanja grčkog sredozemnog područja, dakle e, jugoistočno sredozemlje, mi smo razvili strategiju o nadzoru mora koja sadržava sljedeće elemente. provjera primarnih tokova migranata što se tiče pristizanja na istoka u istočnom Egejskom moru. Kao drugo, nadzor drugih morskih područja kako bismo mogli identificirati nelegalna, ilegalna plovila koja plove Grčkim morem u smjeru Italije. Za nas je prije svega važno otkriti te mreže e, plovila kojima se prevoz, prevoze migranti. Oni su organizirani na jednoj međunarodnoj razini i zbog toga nam je potrebno za njihovo rješavanje i međunarodna suradnja. Naravno je posebice važno da u okviru Frontexa surađujemo sa drugim državama članicama. Osim toga, operativne mjere e, također postoje i u okviru Poseidona, zajedničke kontrole granica također. E, tu dakle ojačavamo sva, naša, sva naše aktivnosti i e, tako možemo lakše ispuniti ciljeve koje smo se zadali. Suradnja u tom obliku temelji se na načelu solidarnosti između država članica koje pate od posebnog pritiska e, jer se nalaze na vanjskim granicama Europske unije, to znači da nam je potrebna interoperabilnost, da je potrebno produbljivanje kontakata između različitih nadležnih tijela koji se bave problemom e, ilegalne migracije te e, različitih nus proizvoda te migracije. Nesumnjivo je činjenica takva da je ovaj nacrt uredbe o provođenju zajedničkih aktivnosti Frontexa na morskim granicama Europske unije važan doprinos što se tiče ojačanja suradnje između tih različitih e, službi. Ključko predsjedništvo stoga je posvetilo posebnu pažnju upravo na to, na taj nacrt uredbe, te je tom nacrtu uredbe e, dao prioritetno mjesto što se tiče e, usvajanja. Nedavno je postignut sporazum između Europskog parlamenta i vijeća, a to je za Europsku uniju vrlo važno postignuće. To će imati e, vrlo važan politički, ali i pravni značaj. Tu želim zahvaliti gospodinu Kuelju koji je upravo radio na tome. Isto tako želim uputiti na to da je za naše ministarstvo najvažniji prioritet da se sačuvaju temeljna prava za e, pogođene osobe, za migrante koji proizlaze iz pravne stečine Europske unije, ali isto tako i e, iz međunarodnih ugovora. E, dakle, to su građani trećih država. Trećih država. Mi moramo zaštititi njih i njihovo dobro, te moramo utemeljiti njihova temeljna e, prava, njihova ljudska prava, neovisno o boji kože, rasi, vjeroispovijesti ili porijeklu. Sigurno spašavanje i siguran prihvat e, izbjeglica te e, primjenu um, poštivanja načela ne neodbijanja izbjeglica pa i na području mora je temeljno načelo kojem se mi vodimo i to načelo poštivaju svi naši zaposlenici. Također želim uputiti na to da e, u okviru revizije revizije e, upravljanja prihvata e, azila i izbjeglica se provode razne mjere u suradnji sa Europskom komisijom, drugim državama članicama, E, uredu za e, prihvat azila UNHCR te e, Međunarodnu organizaciju za migraciju. Važan je cilj modernizirati infrastrukturu, izraditi učinkovit sustav za upravljanje granicama i za povrat migranata, te isto tako poboljšanje određenih administrativnih postupaka i usluga, usluga koje se pružaju onima koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu. Razvili smo programe koji se sada i e, e, provedu u okviru novih e, usluga za prihvat tražitelja azila, te smo stvorili službu za izbjeglice, a isto tako imamo trenutno reformu postupka tražitelja azila. To sve ima za cilj da se izbjeglice prihvata na pravilan način, da se lakše primjenjuje zakon o azilu. No, e, doduše, e, imamo određene e, poteškoće koje smo zabilježili, a zatim isto tako želim ući na temu reformu pravosuđa i i služba pravosuđa jer se približavamo kraju sokolskog programa. Sada se trebaju izraditi nove smjernice za budući rad što se tiče pravosuđa i unutarnjih poslova. Istodobno imamo razne e, s time povezane inicijative što se tiče integrirane e, maritimne politike, što se tiče e, europske strategije o sigurnosti na moru, na primjer. Istodobno imamo e, Eurosur, novi europski sustav za nadzor granica koji se definira, te smo uveli postupke e, također za stvaranje zajedničkog okvira za razmjenu informacija pod skraćenicom CISE. Uz to, radna skupina za zemlje dakle e, na engleskom Task Force for the Mediterranean, je isto tako razradila vrlo konkretne mjere što se tiče suradnja sa trećim državama, što se tiče regionalne zaštite, e, smještaja u trećoj državi te borbi protiv e, ilegalne trgovine e, ljudima, protiv krijumčarenja ljudima te protiv organiziranog kriminala. Ojačane također kontrole granica i sudobno isto tako i podrška i solidarnost među svim državama članicama Europske unije. To znači da mi želimo izraditi novu politiku veznih uz pravosuđe i unutarnje poslove i želimo e, ove prije navedene inicijative e, detaljno pratiti na europskoj razini, te su nam potrebne određeni instrumenti koje možemo zatim isto tako e, koristiti kako bismo donijeli niz mjera sa konkretnim rokovima koji će zatim moći biti procijenjeni prema takozvanim key performance indicatorima, dakle mjerilima za e, njihovu učinkovitost. Na međunarodnim forumima se vrlo često spominju upravo takva mjerila. Isto tako se često govori o solidarnosti, no solidarnost moramo sada pokazati u praksi. Potrebno nam je zajednička definicija e, tog pojma solidarnosti. To znači da solidarnost ne znači samo podjela e, gospodarskih pritiska koja proizlazi iz migracije, već isto tako to znači i razumijevanje osnovne e, problematike koja se krije iza toga. Dakle, ukupna migracija, ukupna problematika vezanih uz azil i uz kontrolu granica. Svi europski partneri moraju biti svjesni zajedničke odgovornosti i moraju doista surađivati kad se radi o e, tema. Ili moramo jačati e, interinstitucijsku suradnju kroz pravilnu obuku, razmjenu e, stručnosti, razmjenu najboljih e, praksi ili moramo isto tako e, što se tiče e, postupaka e, surađivati, dakle kada se radi o razmatranju zahtjeva za zilom, zahtjevima za međunarodnom zaštitom, ali i što se tiče suradnje između službi policije i sa službama trećih država. Razmjena iskustva što se rade, što se tiče borbi protiv ilegalnog krijumčarenja ljudima, suradnja različitih e, organizacija koja, koje se bave također e, kontrolom granica. To dakle sve uz podršku Europske unije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Isto tako je vrlo važno da stvorimo e, pozitivnu uvjetovanost. Što se tiče vanjskog aspekta suradnje na području pravosuđa i unutarnjih poslova prije svega kada se radi o suradnji s trećim državama koje su zemlje porijekla ili tranzitne zemlje e, ilegalnih migranata. Važno je da se međusobno podržavamo te da izgradimo našu suradnju. To naravno mora isto tako ovisiti o tome koliko su spremni na suradnju treće države. To se sve temelji na načelu više za više. Također moramo provoditi kampanje za podizanje svijesti e, kod građana trećih država, a sve to uz podršku međunarodnih organizacija. Jer e, osobama u kojih se to tiče mora biti, jasno, ako pomišljaju na emigraciju, koje kojima se opasnostima izlažu ako se oslanjaju na e, ilegalne mreže prijevoza osoba i koliko je opasno putovanje ka Europi, pogotovo kada se radi o plovilima koji e, nisu e, posve sigurni za plovidbu. I zatim što se tiče horizontalne suradnje između vijeća ministara o unutarnjim poslovama i pravosuđe, ali i općim pitanjima naših vanjskih odnosa ta je suradnja neophodna. Budući da se prije svega radi o zemljama porijekla i tranzitnim zemljama e, tih raznih e, tokova migranata koji se kreću prema Europi. Vrlo je važno da e, dođe do promjene tako što e, potpišemo e, sporazume između e, europskih organizacija koji djeluju na području pravosuđa i unutarnjih poslova poput Frontex, Europola, Ureda za podršku tražiteljima azila i pritom bi nas trebala podržati Europska komisija. U interesu je europskih građana da i oni sudjeluju u tome na razini nadležnih službi ili u okviru e, organizacija civilnog društva ili jednostavno u svojstvu informiranog građana. Građani mogu e, doprinijeti tome da se ilegalna migracija transformira u legalno useljenje i legalnu migraciju. Na taj način bi se uklonile kriminalne mreže i isto tako bi se mogle izbjeći e, ljudske katastrofe na moru koji dovode u opasnost socijalnu strukturu Europe a e, pripadnicima iz trećih država bismo mogli pružiti priliku da se legalno nasele u Europsku uniju i da uživaju istim pravima e, kojima, koji su tu za sve građane Europske unije. Hvala vam. Riječ ima gospodin Carlos Coelho. On je izvjestitelj o nacrtu e, uredbe što se tiče pravila o nadzoru vanjskih morskih e, granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Frontex na vanjskim granicama država članica. Gospodin Coelho, izvolite. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, drago mi je da sudjelujem na ovom sastanku sa nacionalnim parlamentima. U ovom nastojanju da definiramo naše prioritete u području sigurnosti, e, slobode, pravosuđa i unutarnjih poslova. Govorit ću o nekoliko tema, o e, europskom zakonodavstvu, te nakon toga ću još dati svoje komentare. Prvo, Mediteran, to je područje konflikta i tenzija. Znate da u proteklih, e, proteklim desetljećima sredozemlje su snašli događaj koji su stvorili ogromnu nestabilnost i e, vojni sukobi, oružani sukobi. To je doprinijelo i sve većim migratornim tokovima te sve većim zahtjevima za azilom u mediteranskim zemljama članicama Europske unije. Južne zemlje članice, posebice Grčka, Italija, Malta, Španjolska i, Malta, Španjolska i Cipar, su se suočile sa dolaskom ogromnog broja osoba koje su koristile pomorske rute za prelazak međunarodnih granica na nezakonit način. Na tisuće muškaraca, žena i djece pokušavaju proći prijeći europske morske granice. Bilo ih je gotovo 10 tisuća u 2010. Preko 70 tisuća 2000 e, to je 17 tisuća 2011. i 20 e, tisuća 2012. Te osobe prelaze vanjske morske granice u pretrpanim plovilima koje uglavnom nisu za tu svrhu i vrlo često su žrtve krijumčara e, ljudima te osobe pokušavaju pobjeći od konflikata, od progona, a i pronaći bolji život. Nažalost, mnogi ne prežive taj prelazak. Jedan, jedna od četiri osobe umire u tom pokušaju, prema posljednjim podacima. Potrebni su nam odgovori koji će, od Europske unije koji će biti solidarni. Tragični incidenti, kojih je sve više u cijelom sredozemlju, vrlo jasno pokazuju da je riječ o hitnom slučaju i pokazuju da odgovornost leži na ramenima Europske unije i njezinih zemalja. Moramo osigurati brže odgovore kako bismo odgovorili ovom ogromnom izazovu vezanim uz ljudska prava. Spašavanje ljudskih života se ne smije dovoditi u pitanje i to znači da moramo unijeti potrebne promjene u postojeće zakonodavstvo u Europskoj uniji i u zemljama članicama kako bismo stvorili veću pravnu sigurnost. Moramo riješiti poteškoće e, koje nastaju zbog velikog broja različitih e, pravila i praksi, a isto tako moramo ukloniti postojeće prepreke. Istodobno, sve veći tok migranata je imao ogroman e, utjecaj zapravo imao je ogromne mm, posljedice na centre za prihvat u perifernim regijama Europe. Recimo u Lampeduzi su dosegnute doista dramatične razine. Iako se to ne osjeća u svim zemljama članicama, to ipak ima učinak na sve zemlje. I upravo iz tog razloga moramo usvojiti primjerenije i održivije mjere u cilju pružanja potpore zemljama koje su najteže pogođene ovim novim fenomenom. To jest, moramo pružiti veću sigurno, veću solidarnost i dijeljenje tog tereta. To mora biti u potpunosti ispoštivano u svim zemljama Europske unije. Prolazimo kroz teško razdoblje sa velikim migratornim pritiskom, no to ne smijemo zbog toga usvojiti jednostavne, e, e, jednostavna rješenja koja potiču populističke reakcije i na taj način oslabiti jedno od najvećih postignuća europske integracije, a to je šengensko područje. Zatvaranje internih granica nije najbolje rješenje za rješavanje problema koji nastaju velikim dotokom useljenika. Rješenje se može pronaći u E, usvajanju odgovarajućih e, odgovora i politika koje će nam pomoći da na odgovarajući način upravljamo tim događajima. Treća točka, to je europsko zakonodavstvo. Osnovana je mediteranska radna skupina. te e, unapređen sustav vanjskih kontrole vanjskih granica, to od prosinca prošle godine e, i tu sudjeluju 18 zemalja članica plus Norveske i e, u rok od godina i dana i ostale zemlje bi se trebale pridružiti. Na ovaj način bismo trebali unaprijediti suradnju, pomoći zemljama da brže reagiraju u slučaju e, prekograničnog kriminala te velikog pritoka migranata te pomoći će zemljama da pomognu plovilima koja se nađu u poteškoćama. No, napredak koji smo htjeli ostvariti u ovom području, u prvom čitanju između parlamenta i vijeća o uredbi o zaštiti vanjskih e, morskih granica, koja bi se trebala koordinirati od strane e, Frontexa. No, nažalost, do dogovora nije e, došlo odmah, no uspjeli smo se dogovoriti prošli mjesec e, i to je potvrđeno od strane odbora Libe prošli tjedan. Ovdje je problem e, s onim, e, dakle, sa dosadašnjim praksama. Ova praksa pravne nesigurnosti utječe na učinkovitost pomorskih reakcija Frontexa i mogla bi imati kao posljedicu e, slabije sudjelovanje zemalja članica i to posebice kad govorimo o vojnim i ljudskim resursima i mogla bi ugroziti ono što je potrebno za učinkoviti nadzor varnih vanjskih granica. Nova pravila će doprinijeti učinkovitoj kontroli vanjskih granica i spriječiti nedozvoljeni prelazak granica te pomoći u borbi protiv prekograničnog kriminala. Osim toga, e, ta nova pravila pojašnjavaju i novi koncept nadzora granica neće se zadržavati samo osobe koje nezakonito prelaze granicu, već će se raditi i e, na aktivnostima potrage i spašavanja. I e, Frontex će pomoći zemljama članicama u tim namjerama, dakle da se pomogne osobama koje se nađu u opasnim situacijama. Novi propisi definiraju pravila, obvezujuća pravila za ono što će biti temelj, e, pravni temelj za te operacije i tu govorimo o pet glavna cilja koje definira Europski parlament. To je definirati obavezna pravila o, za operacije potrage i spašavanja. Drugo, identificirati migrante u, dakle ako se pronađu u moru, isključiti mogućnost, zatim treća točka, isključiti mogućnost aktivnosti u moru Četvrta, e, ojačati načelo prema kojem pojedinci ne mogu se vratiti u svoju zemlju podrijetla ukoliko postoji rizik od progona, mučenja ili ostale, ostale opasne situacije. I peta stvar, dakle osigurati da operacije Frontexa uvijek osiguravaju odgovarajuću zaštitu ljudskih prava, te da se definiraju odgovornosti za vrijeme ovakvih e, operacija. Pravila koja su dogovorena će doprinijeti da operacije koje koordinira Frontex budu učinkovitije i da se pruži učinkovitija pomoć kako bi se izbjeglo više smrti u moru. Definiraju se različite faze e, hitnih slučajeva za operacije potrage i spašavanja i e, jedinice e, koje rade u Frontexu imaju jasni zadataka, to je spašavanje života. Osim toga definiraju se i procedure te osigurati da e, spašavanje osoba te onda njihovo e, iskrcavanje na zemlju, da se u tom postupku poštuju njihova ljudska prava. Sada valja u sve ovo uključiti jasne postupke kad govorimo o identifikaciji osoba te o ocjeni okolnosti te informacije o mjestu iskrcaja. Sve to kako bi se e, osiguralo da osobe koje su pronađene ili kojima je pružena pomoć da imaju odgovarajuću međunarodnu zaštitu, na primjer žrtve trgovine ljudima, e, maloljetnici bez pratnje odraslih osoba i ostale ranjive skupine. Svi oni moraju biti identificirani i moraju primiti odgovarajuću pomoć. Sve te aktivnosti će biti podvrgnute nadzoru i većoj transparentnosti time što će se godišnje Europskom parlamentu slati izvještaj na temelju e, informacija iz zemlje koja je prihvatila te osobe. I kao zadnji komentar, još bih htio reći da je Europa postupila baš kao dakle, najbolji primjer. Mislim da smo bili na visini ovog izazova i u okviru naših ovlasti uspjeli smo definirati mjere kako bismo pokušali dati odgovor na E, izazove koje nam donosi kriza u zemljama Mediterana. I mislim da moramo zahvaliti grčkom predsjedništvu na odličnom radu u, e, u vijeću i njihovim zaslugama smo uspjeli doći do dogovora u ovako kratkom roku. Ono što je sada potrebno da zemlje članice u okviru svojih ekskluzivnih ovlasti slijede istim, nastave istim putem i da zadrže vodeće mjesto u poštivanju života i ljudskog dostojanstva. Hvala vam. Hvala vam. posljednji govornik je gospodin Eugenio Ambrosi iz Međunarodne organizacije za migracije. Thank you. Uh, hvala vam predsjedniče, hvala vam što ste me pozvali da sudjelujem u ovoj raspravi. Za moju organizaciju to je naravno rasprava koja je od ogromne važnosti i relevantna ne samo zbog uh, teme rasprave, već i zbog toga što sudjelujemo i zapravo partner smo svake zemlje i svih europskih institucija na ovoj e, temi. Stoga mi je drago da vam možemo prenijeti naša mišljenja u ovoj raspravi, možda sa nekim elementima različitosti. S obzirom na ono što smo čuli do sada. No svakako vjerujem da će biti korisno. Um, očito je da, i same činjenica što smo i mi na ovom sastanku prisutni, da je mobilnost e, definirajuće obilježje svijeta u kojem danas živimo i postalo je iznimno važno na političkoj agendi nacionalne i, međunarodne razine. I iako mobilnost i snažno oblikuje naš današnje e, svakodnevne živote, to je još uvijek fenomen koji nije dovoljno dobro mm, shvaćen. To je fenomen od kojeg se mnogi boje i kojeg mnogi često, i kojeg mnogi često smatraju problemom. Ponekad eh, je na, taj fenomen možda i utječu previše sigurnosnih eh, bojazni i riječ je o procesu kojem treba, treba upravljati. Jer ne samo da je neizbježan, već je u mnogim pogledima i potreban, i to pozitivno potreban. Danas raspravljamo o sljedećoj fazi imigracijske politike u Europskoj uniji, tako da dajte mi, molim vas, dvije minute da vam izložim gdje se nalazimo sada. Kad govorimo o Europi, možemo vidjeti da migratorni pritisak dolazi iz e, tri glavna koridora. Prvi je sirijska kriza, koja je relativno nedavna, iako traje već četiri godine. No, početak je bio Mm, kad govorimo o migratornom pritisku na Europu bi otpriliko dakle, trenutačan. Zatim imamo Sjevernu Afriku i Bliski istok, te subsaharsku Afriku, te Afrički rog i istočni e, dio Afrike, te regiju Sahel. Što se tiče osim zapravo Sirija na stranu, ali ovo ostala dva koridora nisu ništa novo. Mobilnost i migracija kroz ova dva koridora se odvijaju e, već godinama, već desetljećima. Sjeverna Afrika je tranzitna regija e, migranata iz subsaharske Afrike već generacijama, tako da to doista nije ništa novo. No, suočeni s pritiskom koji dolazi iz ovog koridora, nekako se čini da smo uvijek nekoliko koraka unatrag. Kao da uvijek trčimo za krizom s kojom se odjednom koja nas odjednom, koja nas odjednom snađe. I mi smo zapravo uvijek u nekakvom kriznom modu kad moramo odgovoriti na tu krizu. Tako da očito je da nešto ne funkcionira kako treba kad govorimo o migracijskim e, politikama i upravljanju migracijama ako smo neprestano u kriznom modu. Pogotovo kad govorimo o migratornim tokovima koji nisu Eh, nekakav novi fenomen, već koji traju već jako, jako puno godina. Tako da nešto čime bismo se trebali baviti i o čemu bismo trebali razmisliti kad govorimo o razvoju i unapređenju politika na nacionalnoj i europskoj razini je da se pokušamo odmaknuti od sadašnjih politika i da imamo politiku koja je više mm, dugoročno usmjerena, te da definiramo zakonodavstvo koje će biti proaktivno, a ne reaktivno na krizu. I kada imamo takve instrumente, što je slučaj sa Europskom unijom, kad govorimo o direktivama, različitim direktivama, jer imamo takve instrumente koji gledaju unaprijed, njihova provedba nije kakva bi trebala biti ili nije dovoljno učinkovita i to sam e, pročitao i u posljednjem priopćenju komisije od prije nekoliko dana o budućnosti e, politika pravosuđa i unutarnjih poslova. Tako da, kako ćemo se pomaknuti sa tog reaktivnog načina djelovanja na proaktivan? Pa najprije moramo definirati politike koje se temelje na dokazima, a ne na osjećaju, ja bih tako rekao. Što mislim kad kažem da se temelje na dokazima? Pa iz podataka Eurostata znamo da će Europa trebati migrante i radnu snagu, takvu radnu snagu u sljedećih 30 do 40 godina zbog demografske situacije u Europskoj uniji. I to je činjenica. Možda nam se to sviđa, možda nam se ne sviđa, ali to je činjenica i ne smijemo je ignorirati, niti će se to promijeniti u nekoliko dana ili nekoliko godina. Tako da migranti su nam potrebni. Znamo iz rada e, nevladinih organizacija, svjetske trgovinske organizacije i drugih organizacija, da postoji pozitivna veza između migracije i trgovine, između dakle, zemlje podrijetla i zemlje odredišta. Znamo da pravna migracija u brojnim zemljama donosi znatni doprinos BDP-u te specifične zemlje. Tako da imamo jako puno elemenata koji pokazuju da ako se migracijom dobro upravlja, da je ona i itekako pozitivan element i pozitivan aspekt naše politike i naše, našeg upravljanja. I to i unutarnjem i međunarodnom. I na to mislim kad kažem politike koje se temelje na dokazima. Dakle, da se ne brinemo samo o sigurnosnim aspektima ili aspektima kontrole koji jesu važni i koji jesu potrebni i koji bi trebali biti dio svakog sustava upravljanja imigracijom, ali ne smiju biti glavni fokus tih politika. Politike utemeljene na dokazima isto podrazumijevaju da moramo priznati E, da je imigracijska politika, da, to govorimo o e, vizni, viznom režimu, ali ne samo o tome. Da, to je kontrola granica, ali ne samo kontrola granica. To uključuje i socijalni razvoj i zemlje podrijetla i zemlje odredišta imigranata, te samih imigranata. E, ta se politika odnosi na tržišta rada, na gospodarsku politiku koje uzimaju u obzir imigraciju kao faktor rasta. Riječ je o o, o jednom drugačijem načinu provođenja vanjske politike. Tako da e, to mora biti horizontalno, mora biti dosljedno i mora se koncentrirati na jedan pristup koji neće biti samo sektoralni, već e, pristup koji će uzeti u obzir e, sve sektore EU. I moramo moći definirati ravnotežu između svih tih aspekata koje sam eto sad ukratko spomenuo, naravno ima ih još mnogo. Ove smjernice za razdoblje nakon Štokholma, programa Štokholm, to je vrlo mm, sada relevantno u ovom trenutku zato što sada imamo mogućnost dodatno unaprijediti i biti odlučni u pripremi novih politika. Koji su neki od elemenata? Koje bih elemente ja volio vidjeti u toj politici? I mm, smislio sam ih e, nekoliko i nemam sad jako puno vremena, tako da eto unaprijed se ispričavam za sve ono što neću uspjeti sada spomenuti. Prvo je područje, ovo što sam spomenuo, i uključeno je u agendu 20, eh, za 2020. Evropske unije, a to je da je migracija već prepoznata kao potencijalno pozitivni čimbenik rasta. Priznata je kao element koji može unaprijediti produktivnost i koji može unaprijediti gospodarske politike i od Evropske unije i zemalja članica. kako ćemo učiniti da ta migracija doista bude tako pozitivna snaga? U tom nam je slučaju potreban jedan sveobuhvatan multidisciplinarni pristup. Ako govorimo o migraciji kao čimbeniku za rast, to znači da moramo ponovno razmisliti i redefinirati naše programe tržišta rada. To znači da moramo uključiti uh, useljeničku radnu snaga, useljeničku radnu snagu u politike koje definiramo u našim e, državama te na razini EU. To isto znači da moramo uzeti u obzir čitav niz važnih elemenata koje bi tržište rada moglo uključivati. Na primjer, jedan od glavnih aspekata koji valja uzeti u obzir s obzirom na to da utječe na čitav niz područja je na koji način se e, zapošljavaju migranti na međunarodnoj e, snazi. Dakle, imamo standarde, imamo e, konvencije Međunarodne organizacije za rad, imamo napisana sva pravila o tome kako bi to trebalo funkcionirati, no nemamo uvijek e, standarde i mehanizme koji, ga koji garantiraju da se ti standardi primjenjuju. Dakle, ako se to ne poštuje, to znači da će imati negativni učinak na zemlju odredišta, negativni, negativni učinak na zemlju podrijetla, na same migrante koji su izloženi čitavom nizu kršenja njihovih prava. Ako bismo imali sustav kojim bi se jamčio, eh, jamčilo etičko postupanje s tim radnicima, ne bi dolazilo do takvih slučajeva. i to bi onda imalo pozitivne efekte na pojedinca, na zemlju i na gospodarstvo. Još jedno područje koje je vrlo važno, koje sam također, koje je također spomenuo gospodin Koeljo, to je e, zaštita. Dakle, Europa koja štiti. Vrlo često povezujemo e, zaštitu automatski sa azilom i zaštitom imigranata. I to je istina, no to nije sve. Krajolik migracije i krajolik e, zaštite u migracijskom kontekstu se promijenio. To više nije tako e, jasan rez kao ranije. Sve više smo suočeni sa e, složenim migratornim tokovima. Brodovi koji dolaze na južne obale Europe, na Maltu, Cipar, Italiju, tamo ćete imati tražitelje, u tom brodu ćete imati tražitelja azila, maloljetne osobe koje putuju bez odrasle osobe, i e, žrtve krijumčara ljudima. Dakle, oni, svi oni u različitim oblicima trebaju zaštitu, ali trebaju tu zaštitu. Tako da moramo osigurati da u našim politikama postoje sustavi, mehanizmi i alati koje možemo koristiti kako bismo osigurali zaštitu svih tih različitih kategorija. To znači i E, snažniju borbu protiv krijumčarenja i protiv trgovine ljudima, ne samo sa strane e, pravosudne strane i policijske strane, već uzeti u obzir da krijumčarenje i trgovina ljudima e, imaju učinak na živote pojedinaca, na zajednicu, na njihovu obitelj kod kuće tako da tu je čitav niz socijalnih aspekata koje valja uzeti u obzir kad govorimo o borbi protiv krijumčarenja i trgovine ljudima, koji se, to se ne ograničava samo na razbijanje međunarodne mreže kriminalaca koji vode takozvani, taj takozvani biznis. I posljednji element – koji mislim da je važan u budućim politikama za, buduće za buduće politike je taj koji se odnosi na vanjsku dimenziju. Kad govorimo o Europskoj uniji, naravno imamo jedan odličan alat koji je važan za e, definiranje odnosa. No, moramo to unaprijediti bolje, moramo to unaprijediti i unaprijediti određene aspekte. Zato što kad, kad govorimo o suradnji sa trećim zemljama ili uh, o tranzitnim zemljama ili čak e, o regiji s kojom želimo surađivati, što time mislimo? Do sada smo uglavnom mislili na suradnju i dijalog koji se koncentrira na pomoć koju želimo od zemlje podrijetla, te tranzitne zemlje, u definiranju tokova. Te da nam pruže pomoć u zaštiti granica te ograničavanju e, ilegalnih imigratornih tokova. I to je u redu, to s time treba nastaviti, no to ne može biti sve. Postoji još čitav niz aspekata koje moramo uzeti u obzir, i to moramo ponuditi tim zemljama ako želimo biti e, vjerodostojni u našem pristupu. Moramo im pomoći u izgradnji kapaciteta, ne samo kako bismo zaustavili nezakonite migrante dakle, u njihovim nastojanjima, već pomoći i unapređenju situacije u njihovoj zemlji, dakle nešto što nema samo direktne veze sa Europskom unijom. Moramo im pomoći u borbi ili u suzbijanju osnovnih e, uzroka migracije. I sad te, ti uzroci vjerojatno idu mnogo dalje od onoga što mi inače e, spominjemo. Mi inače govorimo o civilnim sukobima, ratovima, kršenju ljudskih prava, siromaštvu. To jesu komponente kojima, koje treba riješiti, no ali zapravo glavni uzrok je želja pojedinca da pronađe bolji život. To je također jedan od glavnih uzroka. I na koji način ćemo to riješiti? Hoćemo li pokušati pronaći bolje i učinkovitije načine e, zakonite migracije? Na sredozemlju smo vidjeli i mislim da sredozemlje je primjer da samo pristup koji pokušava zaustaviti nezakonitu migraciju bez ponude alternativa kroz pravne zakonite kanale e, migracije ne donosi nužno rezultate koje bismo htjeli vidjeti. Stoga na taj način nećemo zaustaviti nezakonite imigrante. Sigurno neće, ali će definitivno pomoći u našim odnosima s trećim zemljama, zato što ćemo ponuditi jedan uravnoteženiji pristup koji je u interesu obje strane a sigurno će i znatno smanjiti krijumčarenje nezakonitih e, imigranata koji očito cvjeta na činjenici da alternativa baš i nema. I htio bih zaključiti s jednim komentarom. A to je jedan od elemenata o kojemu moramo razmišljati. Ništa što se događa na svijetu nije danas dovoljno daleko. Prije četiri godine kada je izbila sirijska kriza, nismo mislili da će to imati e, veliki utjecaj na e, tražitelja azila i na dolazak izbjeglica, zato što je to daleko. Da, činjenica da se nismo uključili na učinkoviti način u tu krizu sada nam donosi rezultate s obzirom na kretanje e, izbjeglica te zahtjeva za azilom. A to je naravno sad stvorilo čitavu regiju nestabilnosti oko Sirije koja može utjecati na bilo koju regiju na svijetu. Kada je počeo rat u Maliju, to je eto činilo nam se daleko. Nismo mislili da će se mnogo toga dogoditi u ovom dijelu svijeta kao posljedica tog sukoba. Ali je. Tako da kad govorimo o vanjskoj dimenziji, e, važno je da se mi kao Europska unija i kao zemlje članice uključimo. Gdje god da jest, što god da se događa, da se uključimo. Zato što je ovo unija koja je osnovana na čitavom nizu načela, demokraciji, poštivanju ljudskih prava. I ta su načela univerzalna. Ne samo u okviru granica Europske unije, već i izvan njih. I upravo se u tom smislu moramo uključiti. I na kraju bih htio zahvaliti grčkom predsjedništvu na konstruktivnoj suradnji o svim ovim temama i to će se nastaviti u sljedećih nekoliko mjeseci. Mislim da napori i rezultati koje smo ostvarili do sada su bitni i nadam se da ćemo nastaviti u istom smjeru i za sljedećeg predsjedništva i u onome nakon toga. Hvala vam puno. Hvala vam. Postavljena su mnoga pitanja i isto tako mnoge teme za razmišljanje. Prije nego što sada krenemo u raspravu, želim vas podsjetiti da kao prvo, oni koji žele preuzeti riječ moraju ispuniti e, zahtjev za javljanje za riječ i njega predati tajništvu, te kao drugo da je vrijeme za govor ograničeno kako bismo doista omogućili što bolju raspravu i dali riječ što više govornika. Započet ćemo sa gospodinom, gospodinom sa Cipra, Janom Ganalijom. Izvolite. Hvala, ja se želim zahvaliti e, govornicima koji su naveli razne činjenice i koji su postavili jasna pitanja. Izazovi vezanih uz e, priljeve migranata na sredozemlju e, nisu novi fenomen. Tu se radi o žrtvama rata ili siromaštva na području sredozemlja. Isto tako već godinama postoje napetosti na tom području, a iz tih e, regija gdje vlada napetost e, prilaze ti migranti i sve više osoba riskira svoj život, te isto tako i izgube svoj život e, pri njihovom pokušaju da prijeđu sredozemlje. Već godinama se na području sredozemlja govori također i o tome da se uključi i vanjska dimenzija eh, europske politike migracija i azila. Europska unija bi trebala jače priznati da eh, države koje su na sredozemlju zemlju eh, su pod velikim pritiskom jer su tokovi migranata se još i pojačali. Tragični događaj na Lampeduzi u prošlom, prošlog, prošlog listopada gdje smo izgubili više od 400 ljudskih života jasno pokazuju da su aktivnosti na tom području nešto što treba poboljšati. To je nešto što ima daleko gospodarske i socijalne posljedice. Mi možemo vršiti utjecaj e, kako na zemlje porijekla, ali isto tako i na zemlje prihvatnice migranata. Nažalost je došlo do stotine e, smrtnih slučajeva na brodovima kako bismo sada doista krenuli u izradu novih mjera. Ovo je područje na kojemu je Europska unija naknadno reagirala, a nije reagirala preventivno. Nedavno, prije nekoliko sati, smo opet imali e, smrtne slučajeve e, kod otoka e, Lesbosa i nismo uspjeli spasiti te izbjeglice. No, drago nam je svakako da je sada pitanje migracije opet u središtu Europske unije i da postoji politički sporazum o tome da se mora osigurati jedinstven pristup e, o toj temi e, i, ojačati ga na području sredozemlja. Mi želimo da sve države sudjeluju u tome, sve države članice da doista nastupamo kao kolektiv što se toga tiče, prije svega što se tiče upravljanja e, migracijskim tokovima. Ugovor iz Lisabona predviđa da i na području migracije e, trebamo uvesti solidarno zakonodavstvo. Naravno, s pravom se govori da se solidarnost treba isto tako pravilno definirati, dakle radi se o sadržajnoj solidarnosti, a ne o pukoj formi. Stoga moramo sve tokove migranata ka Europi uzeti u obzir, te isto tako pozdravljamo sporazume sa tečim državama e, u kojima se uvode također i aspekti veznih uz migraciju, a imamo isto tako i radnu skupinu za sredozemlje koje smo uveli u tom, s e, tom ciljom. Hvala. Hvala vam gospodin Brons iz Europskog parlamenta, izvolite. Yes, the minister said Hvala. Da, ministar je rekao da njegova vlada ima akcijski plan za kontroliranje migracijskih tokova. Nakon toga je govorio o non-reformanu, dakle ne vraćanju na granice, što se zapravo olakšava migracijske tokove. Na odboru Libe nam je rečeno, a to je sada i potvrdio i izvršni direktor Frontexa, da se ilegalni imigranti na granicama Turske i Grčke zapravo zapišu i nakon toga puste na slobodu. Što se tiče smrti u sredozemlju, osobe pokušavaju doći u Evropsku uniju na e, brodicama koje nisu sigurne. To odgovornost leži na odraslim osobama koji dolaze na te brodove i na onima koji ih prevoze. Međutim, prema zakonima kada Ujedinjenih naroda, kada se osobe koje su bili brodolomci uspiju spasiti, onda se one dovede u Europu i e, iako su kršile zakon, još uvijek ostaju u Europi. Želite li spriječiti tragične smrti u sredozemlju, morate zabraniti da bilo tko tko je htio doći u Europu tamo može i ostati. A osim toga one osobe koje i dođu do Europske unije moraju se iz, staviti negdje izvan Europske unije, najbolje ih je vratiti u zemlju iz koje su došli. Ne možemo, mi, e, mislim da će se u tom slučaju prestati takvi migracijski tokovi. Rečeno nam je da su migracijski tokovi neizbježni, e, da i je to zbog demokratskih razloga i da će migranti nadoknaditi nerođenu europsku djecu. Kada ti ljudi dođu u Europu, oni ne postanu novi evropljani, oni pretvaraju Europu u novu vrstu Afrike ili Azije. I tako Europa iz dana u dan postaje sve manje europska. E, a možete se samo pitati da je sada stigao i za vas takav trenutak. Gospodin Stamboli iz Grčkog parlamenta. E, gospođa Stamboli iz Grčkog parlamenta, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ilegalni prijevoz osoba iz trećih država na e, području Europske unije, prije svega osobe koje nemaju identifikacijske dokumente, je tema e, kojom se bavi naš parlament. Pritom, doduše, moramo isto tako uzeti u obzir da mnoge osobe napuštaju svoju zemlju porijekla kako bi pobjegli od tamošnjih e, sukoba. Oni žele živjeti u demokratskom i sigurnom okruženju kao što je to Europska unija. E, Europski parlament i nacionalni parlamenti su posebno zabrinuti e, s pitanjem hoćemo li i moći i pružiti demokratsko i sigurno okruženje ako im je potrebna međunarodna zaštita. Oni koji pristižu Europu prije svega e, pristižu preko e, granice jedne države članice, posebice Grčke, posebice preko, puta, e, preko naših morskih granica. Mnoge osobe pristižu u Europsku uniju, a da nemaju osobne dokumente. Koliko možemo takvim osobama zajamčiti njihova temeljna prava? Ako ako se e, time ne izlaže opasnosti da ih se e, i dalje nastavi progoniti. Takvi slučajevi, na primjer, se u izvješću e, međunarodnih organizacija navode UNO, Ujedinjenih naroda, Amnesty Internationala i udruge ProAzil. Sada se raspravlja o novom akcijskom planu za nadzor morskih granica i e, taj nacrt plana ukazuje na to da se treba uzeti u obzir porijeklo izbjeglica, ali isto tako i načelo e, nevraćanja, e, dakle načelo novog refulmana. No kako će te osobe zatim uživati u zaštiti uzivati u zaštiti da ih se ne vrati, da ih se e, ne odbije, da ih se ne vrati u onu zemlju gdje su bili zadnje smješteni. Trebamo i moći doista osigurati zaštitu, a trebamo isto tako i e, uzeti u obzir koliko su temeljeni njihovi zahtjevi. Što to znači? Kako na terenu e, treba provesti kontrola? Trebali, bi to biti e, granični službenici ili pak e, službenici iz Frontexa e, koji će istraživati te zahtjeve za azil. Tko je to? Dakle, da im se ne uskrati pravo da predaju zahtjev e, za azilom e, u zemlji gdje su, u zemlju gdje su se htjeli useliti. A postoje izvješća međunarodnih organizacija koji e, upravo se bave takvim slučajevima. Postoje osobe koji su bili dva ili tri puta odbačeni i koji su zatim kod ponovnog pokušaja opet pristigli u Grčku. I što se zatim događa prema zakonu kada stignu u Grčku? Prvo moraju biti smješteni na dva tjedna u e, prihvatilište za tražitelja azila, zatim se treba provjeriti, e, trebaju se provjeriti njihovi zahtjevi za azil. No, postoji još jedan drugi zakon koji e, upraviteljima tih centara, tih prihvatilišta omogućuje da ograniče slobodu tih osoba sa jednom administrativnom odluku, dakle bez ikakvog mogućnosti na pravni lijek, bez ikakvog e, razgovora ili saslušanja e, tih e, pogođenih osoba. A kada zatim osoba preda zahtjev za azil, to jest čak i kada ne predaju zahtjev za azil, prvo ostaju u tom izvornom prihvatilištu, zatim ih se može e, smjestiti u jedan e, kolektivno prihvatilište na trajanje do šest mjeseci. A tu se njihovi zahtjevi ukoliko ih ulože automatski odbijaju i zatim se na neki način te e, osobe tu zatvore, pritvore, a često su to objekti koji su zapravo bili namijenjeni samo za smještaj u roku od 24 sata, a ne za dulje boravke. To dakle nisu e, uvjeti dostojni e, za e, ljudski život. To se može dogoditi osobama koji su već godinama živjeli u Grčkoj, ali koji su pomoću racije policije bili identificirani kao ilegalni migranti. Od 2012. godine se provode takve policijske, takve policijske kontrole. A imamo odgovarajuće europske mjere, imamo mogućnost parlamentarne e, kontrole, to jest mi smo tražili parlamentarnu kontrolu, ali nam ona nije e, dana. Također e, trebamo isto tako znati da ne možemo e, pružiti zasebnu njegu e, tim osobama. Postoje osobe koje imaju ozbiljne bolesti, a kojima kojima čak ne, ne, stoje na raspolaganju niti službenici tih e, prihvatilišta, već im pomoć pružaju članovi privatnih civilnih udruga za zaštitu tražitelja azila. U tim smještima imamo dvije do tri tisuće e, smještenih e, tražitelja i zapravo, e, zapravo od toga samo profitiraju privatne tvrtke koje kad, kad ih preuzimaju. Što se tiče osoblja kod, u tvrtkama sigurnosti, njima je čak omogućeno, njima je čak omogućeno da osobe potpunosti onemogućuje od kretanja ako izazivaju probleme. Mislim da nacionalni parlament i Europski parlament moraju učiniti sve što mogu kako, se, kako ne bi više došlo do takvih slučajeva. Postoje tu određene mjere, među ostalim eh, i način da doista dokažemo solidarnost tako što izbjeglice i eh, migrante smjestimo u svim državama članicama. Dakle, samo tako eh, možemo pomoći do pitanje. Gospodine Zamero iz Europskog parlamenta, izvolite. Ja ću samo dati mali doprinos ovoj raspravi. I neću sada govoriti e, o nijednoj politici, već dati jednu globalnu viziju. Oni koji me znaju dobro znaju da nisam nikad smatrao emigraciju problemom. Smatrao sam to fenomenom koji je usko povezan sa razvojem. U Ateni ćemo raspravljati upravo o e, Renate Weber te o američkom, američkoj drugoj strani. Tako da ja vidim imigraciju kao e, jedan pozitivan globalni fenomen koji ima nekoliko dimenzija. Ima pravnu dimenziju, e, nezakonitu dimenziju, dimenziju azila i subsidijarne zaštite te jako, jako važnu dimenziju integracije. Zatim e, tranziti, granice, povrat i e, centre za e, prihvat i za zadržavanje. To su po meni dimenzije fenomena imigracije. Nekoliko riječi o granicama. Granice isto tako treba vidjeti u četiri dimenzije. Govorimo o morskim granicama, Karlo zna jako puno o tome, govorimo o riječnim granicama, o zračnim granicama i o kopnenim granicama. Svaka država, i one na jugu i one na sjeveru Europe, imaju svoje specifičnosti u području granica kako ćemo da jedna od najvažnijih sloboda Europske unije, sloboda kretanja, koja je svaki puta sve veća i e, da se ne smije ograničavati, dakle moramo onda štititi granice. I svi znamo, i ja sam, da nadležnost za kontrolu vanjskih granica da je na nacionalnoj razini. Ali zašto smo onda stvorili Frontex? To mi nema smisla osnovati Frontex ako su nadležnosti na nacionalnim tijelima. Ne, odgovornost je podijeljena, tako da Frontex ima različite instrumente. Instrument koji se, eh, instrument Rabic, to je instrument koji nije nikada iskorišten. Dakle, da katalog plovila, aviona ili helikoptera, europska usluga, to jest europske službe za azil eh, u Valeti na Malti je tek osnovan no, to je šteta da je tako kasno, ali treba ga oživiti i da profunkcionira što prije. E, znam o čemu govorim. Jako sam dugo predsjedao e, u Vijeću Europe komisijom za imigracije i azil i bavio se upravo tim temama i kontrolom granica. Tako da nisam od jučer o ovoj temi i mislim da mogu govoriti poprilično objektivno o toj temi budućnost. Budućnost politika Unije ne leži u tome da donosimo propise o dakle svakoj temi zasebno. Ne, upravo suprotno. Moramo imati globalnu viziju tog fenomena kako bismo mogli razvijati politike zajednice. Zajednice. Zašto zajednice? Zato što odgovornost mora biti podijeljena, mora biti zajednička imigracija jest dobro, ali imamo ograničene kapacitete prihvate. Ali moramo to poboljšati i poboljšati uvjete u kojima se prihvaćaju imigranti. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Majt Mejh iz Nizozemske. Hvala lijepa. Ja sam dakle E, e, gospođa Maj iz Nizozemske. Hvala za organiziranje ovog sastanka. Važan je kako za e, zemlje juga, zemlje Mediterana, tako i za zemlje sjevera. Htjela sam govoriti o više stvari. Najprije naš stalni odbor za pravosuđe obratio se komisiji vezano za ulogu o privremenom prihvatu sirijskih izbjeglica. Komisija nam je na taj upit odgovorila i ako zastupnici Europskog parlamenta to žele, možemo vam prenijeti njihov odgovor. Mislim da bi puno e, ljudi zanimalo što je e, komisija dala kao odgovor jer velik broj sirijeca sada dolazi na, k nama. Nadalje, govorimo o sigurnosti, odnosno nadzoru granica, a s druge strane govorimo o, o važnosti migracije. I znam da i u Nizozemskoj mi upravo raspravljamo o toj dihotomiji i nismo još sada uspjeli se odlučiti za jedno ili za drugo. Postoji čitav niz različitih koncepcija sasvim sigurno je da mi želimo izvjeći da ljudi gube živote na sredozemlju, u sredozemljom moru. Ali s druge strane, naša tržišta e, ne e, nude mogućnosti opstanka u e, Europskoj uniji. Zapravo velik broj ljudi i E, već radi, koji su ilegalni migranti, radi na našim tržištima rada koji prema tome dokazuju da e, mogu prihvatiti te ljude. Govorili smo također i o imigraciji u svijetu, o migracijskim tokovima. Moramo nadzirati naše granice, ali moramo se pitati i kakav je interes predstavlja migracija i što migratski tokovi nude migrantima. Hvala. Hvala vam. Gospodin Esmail Aydin iz Turskog parlamenta, izvolite. Hvala predsjedniče. Dopustite mi da prije da se zahvalim kolegama na njihovim izlaganjima. Već otprilike dvije godine znamo da je otprilike 30 tisuća osoba poginulo na tragičan način u sredozemlju. To je zaista tragično. Danas za vrijeme ove rasprave govorimo o sigurnosti zemalja Europske unije ali istovremeno e, migranti imaju i pravo na život. Moramo prvenstvo dati pravu na život koji imaju migranti. U Turskoj 463 tisuće ljudi su izbjeglice u Turskoj. Tome treba dodati i 500 tisuća njihovih članova obitelji. Drugim riječima, danas u Turskoj ima milijun e, izbjeglica. Bilo koja europska evropska e, zemlja je mm, suočena također sa imigrantima iz Sirije. Mi smo u prvim redovima. Imamo i e, Dakle, svjedoci smo i onoga što se događa u Siriji i u Africi. Zemlje Europske unije moraju na sebe preuzeti veću dozu odgovornosti. A e, moramo zato imati i pristup temeljen na ljudskim pravima u skladu s europskom pravnom stečevinom. Potrebno je iznaći politička rješenja u Siriji je trebalo stvoriti zaštićene zone, zone zabrane e, preljetanja, jer eto sada u Turskoj imamo milijun Sirijaca. Nije moguće zaustaviti te migracijske tokove, a dio tih ljudi otići će i u Europu. U Africi je situacija također teška, u Mali e, kao i u e, Centralnoafričkoj republici. Molim, molim, zaključite. Nemate više vremena. Zaključno, htio sam reći sljedeće. Jasno je da je važna sigurnost granica Europske unije, ali između sigurnosti i prava na život ja se opredjeljujem za pravo na život. To ljudima treba omogućiti. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Gijon iz Europskog parlamenta, izvolite. Hvala lijepa. Evo, vrlo brzo spomenut ću tri stvari kao prilog ovoj raspravi čuli smo e, kako se koriste europski fondovi. Nedavno smo glasali upravo o novim pravilima na koje će se koristiti europski fondovi za e, migraciju, azile i integraciju. Nadam se da će to omogućiti da se bolje odnose pojedine politike jedne prema drugom, kako one i migracije, tako politike azilanata. Jer smo htjeli e, na određeni način, dakle s određenim postotak fondova posvetiti pojedinima od tih politika. Htjela bih isto tako reći da mi je bilo drago što sam čula mnogo toga iz usta gospodina Brozija. Dijelim njegovo mišljenje o pitanjima migracije i azila, jer e, to je mm, nešto što on sagledava vrlo široko. U tom smislu mislim da je potrebno insistirati na pitanjima integracije. O njima nismo možda dovoljno govorili danas. Jer mi se moramo baviti također paralelno i integriranjem osoba i koji dolaze k nama i većom socijalnom uključivosti. I još za kraj govorili smo o pitanjima azila. E, zakonski tekstovi su poboljšani E, barem što se formulacije tiče. Međutim, mnogo što ga trebamo napraviti, da imamo zajedničke norme i zajedničke prakse u pojedinim zemljama članicama. U e, međuvremenu postoji velik pritisak na neke zemlje koje za to uopće nisu pripremne, kao na primjer Bugarska. Trebamo vidjeti kako će pitanje zajedničkih normi se odnositi na politiku azila, a isto tako što možemo reći vezano za uredbu Dublin 3. Hvala lijepa. Zamolio bih vas da se ograničite na vrijeme za govor od dvije pol minute, inače nećemo imati dovoljno vremena. Gospodin Buton iz Italije, izvolite iz Talijanskog senata. Hvala lijepa. Hvala na svim izlaganjima i na angažmanu. Želim se zaustaviti za novu radnu skupinu za Mediteran koja je osnovana nakon tragedije na Lampeduzi. To je italijanska tragedija jer je Italija na granicama Europske unije, ali to je europska tragedija koju Europa mora živjeti kao zajedničku tragediju. Dakle, ova uredba parlamenta i vijeća je, mm, koja se odnosi na morske granice se u e, italijanskoj vladi obilježava kao jedno od izuzetno važnih, a mi ćemo raditi na tome za vrijeme talijanskog predsjedništva upravo. Smatram da opći pristup imigraciji, imigracijskim tokovima je nešto što moramo promijeniti i s kulturnog stanovištva. To je jedan stalan, strukturalni fenomen i ne može se, se samo baviti ovdje njegovim nadzorom i borbom protiv te migracije. To je zapravo i prilika koja se otvara i koju zemlje članice moraju iskoristiti. To je nešto od bitnog aspekta za europsku sudbinu. Ono što e, skupina za Mediteran mora postići jest prihvaćanje migranata. Ne smijemo samo se ograničiti na financijski aspekte, već bismo morali imati i pravne inicijative kako bi načelo solidarnosti na planu imigracije postalo obvezno. Dobra volja tu nije dovoljna. Mora se potencirati borba protiv ilegalne migracije, ali moramo to pretvoriti i staviti naglasak na legalnu imigraciju. E, Europa mora biti prostor kam će se dolaziti studirati, raditi. Naše tržište rada jest u krizi, treba ga ponovno e, poboljšati. I demografska kriza je također izazov s kojim se moramo nositi. Moramo dakle napraviti analizu različitih normi koje su uvrižene u pojedinim europskim zemljama. Na primjer, pravo glasanja novih europljana u e, drugoj zemlji. To su ljudi koji plaćaju poreze i danas pomažu da plaćaju naše mirovine. To su, na primjer, djeca rođena u Europi e, čiji su roditelji stranci. To bi sve bile pozitivne mjere i na taj način bi se sankcionirali različite vrste skretanja na krivih put populističke prirode. Ponavljam, e, dobra volja nije dovoljna, a previše cinične e, demagogije može biti i nešto zbog čega će Europa umreti. Hvala lijepa. Riječ e, ima gospođa Jaza Vuc iz Crne Gore. Izvolite. E My name... Ja sam Asra Jasavić. O pitanju migracije. E, moj stav je da migracije i kretanje stanovništva ne možemo i ne treba da zaustavimo isto kao što ne možemo zaustaviti život i vrijeme ali kao što svako od nas pokušava da poboljša svoj lični kako svatko od nas poboljšava vlastiti život, mi moramo stvoriti puno bolju životnu poziciju migranata i zaštititi naše granice. Istog razloga se zalažem za zaštitu granica i uđenje migranata u legalne tokove. To su alternative za rješenja po ovim pitanjima. E, Europska unija ne treba se plašiti imigranata. Ona istovremeno mora stvoriti preduvjete kako bi dobro integrirala imigrante i i zbog toga pozdravljam prijedlog direktive za nadzor granica. Mislim da se važno usredotočiti na te teme. Hvala vam. S time smo došli do zadnjeg javljena za govor gospodin Uzulantes iz Grčkog parlamenta. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Izvjestitelju želim čestitati na njegovom sveopširnom e, radu koji je obavio e, što se tiče ove vrlo važne i aktualne teme. Radi se o našoj političkoj kulturi, ali isto tako i o europskoj kulturi. E, dakle, migracija je jedan važan dio toga. Postoje različite kriterije koje pritom treba uzeti u obzir i svakako trebamo postupati ovdje na koordiniran način e, kada se radi o e, obradi tih tema. Moramo proizlaziti zajedničkog teoretskog e, temelja i mislim da Europska unija što se tiče ovog izazova doista bi trebala igrati otvorenih karata. Dakle, ne bismo trebali zanemariti da zemlje na jugu sredozemlja, isto tako i istočno od Europske unije, e, pate od vrlo visokog pritiska da se više skoro ne, može, ne mogu s time ni nositi. Pa i što se tiče infrastrukture. Na, tim, na primjer, postoje 12 otočkih skupina e, u Grčkoj gdje imamo više ilegalnih migranata na otocima e, od stalnih stanovnika tih otoka. To doista e, treba sve uhvatiti u jedan zajednički okvir. Moramo vršiti pravu solidarnost. Solidarnost koja će državama članicama e, i omogućiti da žive i postupaju u skladu sa svojom kulturom, da prihvate e, one osobe koje opravdano traže bolji život pojedinim državama članicama koji to čine moramo pružati našu podršku, a pritom isto tako moramo se boriti protiv kriminala. Odakle god taj kriminal poticao, moramo e, isto tako navesti poimence države e, koje su problematične što se toga tiče. Imamo sada imamo nezaposlenost u visini od 26%, a kako onda se u to uklapa isto tako ovaj problem sa migrantima. Moramo doista postupati eh, u skladu sa stvarnošću, moramo biti oprezni. Moramo pripaziti na to da postoji konkretna suradnja sa trećim zemljama. Dakle, između eh, trećih država i pogođenih država članica Europske unije. Pritom isto tako e, želim reći da moramo stvarno poduzeti nešto konkretno. Hvala. Sada bih htio predati riječ govornicima s panela. Po tri minute kao prvo gospodin e, Atanasios Buzios. Izvolite. Hvala vam. Ja sam e, saslušao sve govornike i e, zabilježio sam se isto tako pojedine točke. O tome bismo mogli reći i mnogo više od toga što je rečeno, a ja bih htio napomenuti da e, Ovdje e, zastupam dakle, ministarstvo e, luka i lučkih usluga. Ja sam e, bio dugogodišnji upravitelj lukama i znam već kako se organiziraju ovakve vrste intervencija. Radi se o tome da kada bismo sada udužili sve države koje stoje e, pred velikim e, migracijskim pritiskom, onda trebamo isto tako uzeti u obzir da se ovdje doista radi o nesretnim osobama koje dolaze iz područja gdje vlada nevjerojatna situacija. Već sam prije ispomenuo spomenuo što se sve e, poduzima u vezi s tim kako bi se usvojila uredba kojima bismo imali jedinstven način ponašanja što se toga tiče. No ovdje e, se želimo osvrnuti na četiri, pet osnovnih pitanja e, koje svakako trebamo riješiti. Kao prvo, solidarnost sa državama članicama koje pate od migracijskog pritiska. U Grčkoj je taj migracijski pritisak iznimno visok. Jedna druga tema koja je također vrlo važna je suradnja e, povezana sa uklanjanjem tih e, mreža krijumčara koji iskorištavaju nesreću e, pogođenih osoba. Treće pitanje. Suradnja s europskim organizacijama i institucijama, dakle s Europolom, Frontexom e, i tako dalje. I to kako što se tiče kontrole granica, tako i što se tiče razbijanja e, mreža krijumčara. Četvrto pitanje e, koje se postavlja je sačuvanje i poštivanje ljudskih prava. To je nešto što je od iznimnog e, značaja, to je zapravo možda i najvažnija tema u ovoj raspravi i ako ne budemo imali dovoljno adekvatnih struktura što se tiče e, prihvata i upravljanja tim različitim migracijskim tokovima, onda nećemo stići vrlo daleko. Toliko što se tiče mog e, trenutnog doprinosa. Hvala vam, gospodin Carlos Coelho, izvolite. Hvala vam. Hvala vam na svim pitanjima. Ja bih htio spomenuti četiri točke. Kao prvo, moram reći da sam, e, da se slažem sa svim što je rekao gospodin Rossi, Ambrosi, ja se svačam s njegovim svačanjem migracije kao e, vrlo složenim e, fenomenom. I ja se slažem s njim kada kaže da moramo pogledati e, demografske razloge, stopu stopu rođenja kada, kada se radi o ovom pitanju. Isto tako, ne smijemo zanemariti aspekt suradnje i razvoja s tim zemljama ako se želimo pozabaviti sa migracijskim problemima na održiv način. No mislim da bismo trebali razlikovati gospodarsku imigraciju i traženja azila te osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, dakle izbjeglice. To su različita pitanja koje traže i različite odgovore. Mogu se složiti sa gospodinom Ypsilantisom koji je naglasio činjenicu da imamo različite stope nezaposlenosti, na primjer između Grčke i Njemačke, kada govorimo o nezaposlenosti mladih. Grčka tu trenutno ima 16% za nezaposlenosti mladih, a u Njemačkoj je to 8%. Dakle, kada razmatramo gospodarsku imigraciju, naravno da svačamo da je kad potrebno drugačije reagirati od jedne do druge države članice. Ja se slažem sa gospođom iz Gore koja je rekla da se ne bismo smjeli bojati migracije. Ne bismo se smjeli bojati e, ali trebali bismo upravljati, vladati migracijom na sličan način kako osobe sa e, ekstremne desnice pokušavaju e, prikazati migraciju kao prijetnju, kao nešto što zahtjeva zatvaranje naših granica, a osobe sa ekstremne ljevice podržavaju ideju da bismo trebali svima otvoriti e, naše granice. Ja mislim da je pravo rješenje negdje u sredini. Moramo upravljati e, migracijskim pritiskom. Naravno, treba naglasiti i potrebu za zajedničkim rješenjima, za solidarnošću. Tu se slažem sa gospođom Salemari sa Cipra. To je bila moja prva točka. Moja druga točka ono što je gospodin Edimiras rekao. Činjenica da imamo slobodu kretanja na području Europske unije znači da smo prisiljeni pojačano gledati na to kako upravljamo našim vanjskim granicama. Ako nemamo nikakav način na koji možemo osigurati dobru razinu kontrole našim vanjskim granicama, onda e, ćemo oslabiti načelo slobode kretanja unutar Europske unije. Moja treća točka. E, ono što je rekao turski zastupnik parlamenta između dakle, pitanja e, sigurnosti i spašavanja života, neko da bi on radije spasio živote i ja se slažem s njim. U svakom slučaju naš prioritet bi trebao biti spasiti ljudske živote. No, iskreno otvori, govoreći ne možemo nametnuti rješenja državama članicama. Postoji e, problem sa e, pravnom osnovom. Unuta, unatoč napora da e, bih ja rado vidio da svi moraju uslijediti taj prioritet spašavanja života, mi ne možemo E, nametnuti državama članicama da se obvezuju s tim načelom možemo regulirati samo e, ono što se tiče toga što su europske misije i misije koje koordinira Frontex. Dakle, imamo tu pravnu osnovu koja nas obvezuje i e, to znači da smo ograničeni samo na europske misije. I zatim zadnja točka, pitanje koje je postavila gospođa iz Grčke, koja je iznijela napomenu da nova regulativa e, omogućuje isto tako da se impliciramo e, sa trećim zemljama. Imate pravo. Zašto? Zato što ne možemo nametnuti drugima ideju da E, svi koji se, e, koje se nađu na moru da imaju pravo ulaska u Europsku uniju. To bi značilo da, e, da smo otvorili granice svima. Vi znate, kao što ja znam, da do sada niti jedna misija Frontexa, niti jedna Frontexova misija nije završila sa time da se ti tražitelji s u trećoj zemlji. Ali kada razmatramo razredu zakona, onda moramo uzeti u obzir sve mogućnosti. E, morali bismo reći da ne možemo zabraniti da se e, te osobe e, odbiju i da se smjeste u trećoj državi. Ali ono što možemo jest uvesti dakle, princip non refumana u taj tekst. U vijeću doduše nije bilo odmah jasno jesu li jesu li oni spremni na to, ali oni su bili smo na to, jednoglasno su to usvojili i načelo non je sada e, snažno ukorijenjen u tom dokumentu. Bitno je da imamo pravu ravnotežu bitno je da reguliramo način, uvjete e, koje svi moraju ispuniti kako bismo omogućili da se osobe prihvate dakle, u nekoj trećoj E, državi, a ne da se prihvati Europska unija. Hvala, gospodin Ambrozi. Molim vas da budite kratki, jer neće imamo problem. Hvala vam. Ne bih htio vam uskratiti vrijeme za ručak. Dvije ili tri kratke točke. E, ne mogu e, kao prvo ne reći da dakle e, načelo nenefumana se smatra e, nečem što dovodi do e, smrti na moru i odbijanja imigranata, to je dakako krivo. Ja sam govorio o pristupu temeljenom na dokazima, ne na osjećaju. Non-reforman je pravno načelo koje je dio 51. konvencije koju su svi u ovom domu ratificirali i dok usvojili. Europska unija se temelji na vladavini prava. Ja mislim i ja se nadam kao europski građanin, to znači da se onda taj zakon mora u potpunosti primijeniti. Za mene je ta situacija vrlo jasna. Načelo non reformana se dakle primjenjuje na one koji pristužu bilo kojem obliku uh, ka i za koje se smatra da imaju uh, legitimni, legitimnu osnovu za zahtjev za azil. To je dakle zakon i to je e, jedan način na koji pokazujemo e, čast, e, časnost europskog načela. Mi moramo se osigurati da dakle primjer europskih prava ne znači da se stvorimo problem. Ne, to znači da moramo, da učinimo ono što moramo. Ako smo ozbiljni s tim u vezi da želimo postivati demokraciju i ljudska prava. Slažem se sa raznim komentarima u vezi potrebe Europske unije e, za zajedničkom politikom, zajedničkim e, standardima. Mi se sada krećemo prema zajedničkoj europskoj e, politici u vezi sa imigracija, a i u vezi sa zila. To je sljedeći korak koji treba učiniti što prije moguće, jer pitanje i problematika s kojima su suočene pojedine države članice kao takve, e, one bi se s time mnogo lakše nosili e, kada bismo imali e, pristup s europske razine. Naravno, kao što je već spomenuto, postoje razlike u gospodarskoj situaciji, u situaciji sa mm, zaposlenošću i tako dalje. I zbog toga kada govorimo o, imigraciji kao e, faktoru za gospodarski rast, država članica koja je pod velikim pritiskom možda ima poteškoće to uvidjeti, no kada se to stavi u europski kontekst, onda se e, to gleda iz potpuno drugačije kuta. Zatim što se tiče integracije, da, to je od iznimnog značaja, to nisam spomenuo do sada, e, samo zato što sam imao ograničeno vrijeme za govor, e, to treba biti i to jest jedna od glavnih komponenata e, bivših političkih smjernica. Mislim da je vrlo pozitivno i vremenski gledano vrlo dobro da je grčko predsjedništvo to stavila na, jednom, na svom programu na zadnjem neslužbenom sastanku u Ateni, a integracija treba ići u oba smjera. Ne znači to samo pomoći i pružati podršku migrantima da se prilagode svom novom okruženju, to znači isto tako pomoći našim vlastitim građanima da se naviknu na društvo koje se mijenja, koje postaje sve e, multikulturalnije društvo i da dakle se ustanovi e, ustanovi ta e, mogućnost da se u potpunosti iskoristi sve pozitivno što je moguće iz prisustva migranata. Hvala. Želim zahvaliti svima eh, koji su sudjelovali u, koji su sudjelovali u raspravi, na njihovim doprinosima, na raznim pitanjima. Sada ćemo imati stanku za ručak. Želim zahvaliti isto tako i eh, službama Europskog parlamenta, dakle tajništvu odbora, i e, osobama koji su zaduženi za suradnju s nacionalnim parlamentima. Oni su e, bili zaduženi za organizaciju e, ove konferencije. I sada bih goste htio pozvati na to da krenemo na ručak. To se održava u restoranu zastupnika u zgradi Altero Spinelli. Imamo ovdje zaposlenike iz Europskog parlamenta koje vas mogu pratiti od dvorane sve do dvorane za ručak.